Good afternoon, colleagues. Um, if you are ready, we can begin the... Dobar dan, kolege. Ako ste spremni, možemo započeti s našim uh, poslijepodnevnim dijelom uh, sastanka. Uh, imam zadovoljstvo nam je ugostiti ovdje našeg gosta, gospodina Krisa Ferna, ministra zdravstva Malte u ime Malteškog predsjedništva. Prvo smo mu zahvalni što ste danas s nama i s nestrpljenjem čekujemo da vidimo koji su vaši prioriteti. Započet ćemo time što ćemo dati riječ e, ministru, a nakon toga ćete imati mogućnost postaviti mu pitanja. Ministre, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Želim e, iskoristiti ovu priliku da još jednom zahvalim. Izgleda da imamo problema s mikrofonom. Znači, kao i vaš prethodnik, vi ćete sigurno obaviti važan posao za europske građane, kao i moji kolege ministri. Svjestan sam da je šest mjeseci kratko vrijeme. I zbog toga na području zdravstva kao i u drugim područjima kontinuitet je izuzetno važan. Ono o čemu je vijeće raspravljalo prethodnih e, godina mora biti na našem dnevnom redu tijekom našeg predsjedavanja. No, mi ćemo dodati neke naše nove ideje, bez obzira što ćemo se nadovezati na ono što je napravljeno. Ključno je zbog toga da o tome vijeće raspravljate, da radni program vijeća bude na dnevnom redu i sljedećih e, godina. Izuzetno zadovoljstvo mi je biti danas e, s vama ovdje. U ovom kratkom periodu od šest mjeseci pokušat ćemo se posvetiti svom poslu, a sada ću s vama podijeliti naše prioritete, te također neke ideje koje imamo o tim pitanjima. Prije svega počet ću sa jednim od naših prioriteta, a to je nastavljanje onoga što je e, već bilo rečeno tijekom godina o neprenosivim bolestima, posebno o mjerama koje se mogu poduzeti kako bismo e, izbjegli smrtnost zbog tih godina prije 60 ili 70 godina, čak i u Europi bila je takva situacija da zarazne bolesti su ubijale stotine tisuća ljudi zbog e, mjera koje su uvedene zbog inicijative od strane zdravstva, javnog zdravlja i tako dalje. Uspjeli smo e, izbjeći cijeli niz e, zaraznih bolesti koje ne ubijaju, kako je to bio slučaj prije 60 ili 70 godina. Umjesto toga nezarazne bolesti su preuzele štafetu i, i sada smo u situaciji sa nezaraznim, neprenosivim bolestima, kakva je bila prije 60 godina sa zaraznim bolestima. Što se tiče prevencije, izuzetno je važno da na nacionalnoj i europskoj razini raspravljamo o metodama i sustavima kojima bismo mogli prevenirati neprenosive bolesti. Jedan od e, glavnih razloga e, e, koji izazivaju, uzroka koji izazivaju neprenosive bolesti je pretilost. A to se može prevenirati. Pretilost poprima epidemiološke razmjere u Europi, a mi smatramo da pravom prevencijom možemo spriječiti smrtnost. Pretilost je već puno godina na dnevnom redu djelovanja Europske godine. 2007. godine Europska komisija je objavila bijelu knjigu sa e, strategijom vezano uz neprenosive bolesti. A nakon toga 2013. godine Europsko vijeće je dalo mandat visokoj radnoj skupini o e, prehrani i fizičkoj aktivnosti vezano uz akcijski plan što se tiče pretilosti djece. Jedan od naših prioriteta će biti usredotočenost na pretilost djece. Budući što se tiče akcijskog plana o pretilosti djece smo sada upravo na pola puta radi se o periodu od 2014. do 2020. godine, vijeće i komisija provode e, reviziju na pola puta. Na neformalnom sastanku vijeću koji će se održati u e, Malti u trećem mjesecu analizirat ćemo što je napravljeno u državama članicama vezano uz pretilost djece, što možemo još napraviti i što moramo poduzeti kako bismo ostvarili svoje ciljeve e, smanjenja pretjezoli djece do 2020. godine. U ovom trenutku nismo e, se previše približili tom e, cilju i zbog toga moram reći da se radi o važnom uzroku kojim možemo prevenirati neprenosive bolesti. Mi ćemo što se toga tiče na dobrovoljnoj e, razini ćemo predložiti dva alata posebno školskim vlastima, školskim tijelima. Imat ćemo također i javnu nabavu za e, prehranu u školi. Već godinu pol imamo rasprave u vijeću vezano uz to kako možemo započeti razgovore sa industrijom, kako promijeniti tip hrane koju jedemo i mi i naša djeca do, mi ćemo naravno nastaviti s tim raspravama, a želimo također promijeniti ishranu djece. A prije svega kroz opskrbu tržišta. Moramo mijenjati ono što može se kupiti na tržištu, a naravno što se tiče same e, potražnje, tu moramo stvari promijeniti. Ako promijenimo znači situaciju gdje e, škole Školska tijela organiziraju javne natječaje, kupuju hranu, te kupuju hranu koja nije samo najjeftinija, nego prije svega koja e, ima visoku prehrambenu vrijednost sa manje soli, s manje masnoće, manje kalorija, šećera i tako dalje. Na takav način ćemo i utjecati na tržište i na način na koji se proizvodi hrana. Mi ćemo predložiti taj alat za organizaciju javnih natječaja u okviru škola. Javne nabave u okviru škola kako bismo osigurali višu prehrambenu vrijednost hrane koja se služi u školama. Druga tema o kojoj bih želio govoriti je o suradnji između država članica i zdravstvenih sustava i to u prekograničnom kontekstu vezano uz pružanje usluga zdravstva. Želim se usredotočiti ovdje na dva, tri aspekta tog e, pitanja. Pokušat ću biti kratak jer želim e, ostaviti vremena za raspravu. Naprimjer, e, što se tiče e, rijetkih bolesti, pacijenata koji pate od rijetkih bolesti, takvi pacijenti teško nalaze zdravstvenu skrb blizu mjesta gdje stanuju. I oni imaju dva problema, budući da vrlo malo ljudi e, boluje od takvih bolesti. Zbog toga mislimo da ako na primjer, svaka država članica ne može imati centre izvrsnosti za određene rijetke bolesti, onda bi bilo dobro da za, e, za bar jednu rijetku bolest imamo u jednoj državi centar izvrsnosti. Ideja je da ti centri izvrsnosti trebaju udružiti svoje napore unutar e, referentne europske mreže kako bi e, izmijenili iskustva, učili jedni od drugih i naravno iskoristili mogućnosti koje su im na raspolaganju. Mi smatramo također da možemo koristiti ovu europsku referentnu mrežu kao okvir koja će nam pomoći e, strukturiranje obuke e, liječnika i e, medicinskih sestara nakon diplome. često se to sniva na bilateralnim sporazumima i dogovorima između e, bolnica, univerziteta, doktora i tako dalje. Ono što bi bilo e, važno je da damo mogućnost svima da idu tamo gdje mogu nešto novo naučiti. Mi mislimo da bismo e, trebali vidjeti na koji način obrazovanje nakon diplome za liječnike medicinske sestre e, kako organizirati strukturiranije obrazovanje. Zadnja stvar u vezi s tim je povezana sa pristupačnost lijekova, posebno inovativnih lijekova. Što se tiče te teme, rasprava je već provedena u e, parlamentu, čini mi se. A mislim da liječnici bi trebali u svakom slučaju razmjenjivati informacije vezano uz znači dostupnost e, lijekova, razmjenjivati iskustva, a također e, vezano uz metode obrazovanje i tako dalje. U okviru prethodnih godinu, godinu i pol vijeće je već e, razgovaralo u više navrata o toj temi. I znam da postoje regionalne skupine koje su se određenim e, državama e, oformile i bilo bi dobro da vijeće nastavi o toj temi raspravu i na europskoj razini. Naravno, ne možemo govoriti o novim lijekovima i dostupnosti takvih novih lijekova ako ne otvorimo komunikacijski kanal sa farmaceutskom industrijom, naravno ako budemo s njima surađivali, a ne e, na neki način uvijek e, išli u drugom pravcu, onda ćemo u svakom slučaju napredovati. E, nakon nizozemskog predsjedavanja portugalsko predsjedništvo je započelo s tim, a Isto tako tijekom našeg e, predsjedavanja imat ćemo e, rad, radnu skupinu koja će se time baviti. E, gospođo predsjednice, to su dva ključna prioriteta koje sam predstavio. Naravno imamo i drugih primjera E, prioriteta. E, na kraju ovog tjedna ćemo imati sastanak na e, visokoj razini u Malti vezano uz HIV, a u Malti u petom mjesecu će također razgovarati o važnoj temi informacijskih tehnologija u e, zdravstvu. A također tema antimikropske antimikrobske rezistentnosti će biti jedna od e, e, stvari o kojima ćemo raspravljati, ali naravno možda bi trebao prekinuti i pružiti riječ zastupnicima i koordinatorima. Izvolite. Zahvaljujem ministre na ovom izlaganju o prioritetima predsjedništva Malte. Sigurna sam da će kolege i kolegice imati komentare i pitanja koja će vam sada postaviti. Kao i obično započinjemo sa predstavnicima zastupnika klubova. Prva je gospođa Grosetu u ime Pučana. Izvolite. Merci beaucoup, madame la présidente. Hvala, gospođo predsjednice. Gospodine ministre, hvala prije svega na vremenu koji nam posvećujete dijalog je važan na ovom području na početku ovog malteškog predsjedovanja. Vrlo kratko bi se željela pozabaviti jednom temom. Shvatila sam da se to ne tiče vaše nadležnosti, nego da je to u nadležnosti e, Ministarstva poljoprivrede, ali radi se o reviziji veterinarskih lijekova prije E, skoro godinu danas smo znači imali prvo čitanje u parlamentu, a nakon e, uzastopnih e, predsjedništava ček, očekujemo stajalište vijeća kako bismo mogli napredovati. Vi ste rekli da se želite boriti, da vam je važno se boriti protiv antimikrobne otpornosti, a ova revizija to ima za glavni cilj. Hvala vam. Ako budete iskoristili vaš utjecaj e, kako bi taj dosije dosje napredovao. Što se tiče rijetkih bolesti, drago mi je da čujem ovo što ste rekli, govorili ste o ovoj mreži e, centara izvrsnosti. Želim skrenuti e, pozornost na činjenicu da je potrebno zapravo pokrenuti ponovno tu borbu u okviru rijetkih bolesti. No što se tiče lijekova, imamo e, troškove što se tiče inovacija i zbog toga u okviru tih tog povećanja troškova suradnja između država članica postaje e, još više potrebna. Kako ćete napraviti to da postoji zapravo jednakost između e, europskih građana koji pate od rijetkih bolesti, posebno što se tiče jednakosti u liječenju. I na kraju komisija je zatvorila javno savjetovanje što se tiče europske pojačane suradnje, što se tiče evaluacije e, tehnologija u području zdravstva. Ima li Imate li novih prijedloga na tom području kako biste u to uključili i parlament? Ja u svakom slučaju se slažem što se tiče prijedloga komisije uz neke određene uvjete, ali mislim da bi bilo dobro o tome pravovremeno razgovarati. I na kraju što se tiče cijepljenja, moram reći da u Europi se smanjuje postotak e, procijepljenog stanovništva, zbog toga bismo trebali e, osmisliti akcije, različite akcije kako bi europski građani mogli u puno većoj mjeri e, e, imati koristi od cijepljenja. Hvala. Hvala gospođo Grostet. Sljedeći govornik, koordinator u ime socijalista, gospođa Dali ima riječ. Izvolite. Zahvaljujem predsjednice. Poštovani ministre, zahvaljujem što ste naveli prioritete Malte u području zdravstva tijekom predsjedništva. Mislim da je vrlo pozitivno čuti od vas da ćete pridati veliku pozornost pretilosti, posebice pretilosti djece. Rekli ste da je taj fenomen dosegao epidemijske vrijednosti u Europi, a to uključuje i Maltu. Mislim da je to jedno od pitanja s kojim ćemo se trebati pozabaviti nakon šest mjeseci. Vi ste se pozvali na to, a ja bih htjela o tome govoriti. Međutim, kako bismo govorili o pretilosti djece, treba analizirati obrazce jedenja unutar obitelji i prehrambene navike. Vi ste govorili i o školama. Međutim, kako mislite da se tako što može uskladiti na razini država članica Europske unije? Imate li nekakve ideje o tome? Postoje li neke inicijative koje razmatrate bez obzira na instrumentari za škole? Na samom kraju vašeg govora govorili ste o podacima za zdravstvo koji se koncentriraju na tehnološke informacije u pogledu sektora zdravstva. Kao što znate, digitalna tehnologija se razvija, to je inovativni instrument, a u stvarnosti ovakav instrument može konkretno pomoći eh, u prekograničnoj razmjeni podataka, što je bitno za osobno zdravlje pojedinih pacijenata u Europi. Ali i mnoge države članice nemaju takve programe i tako ne mogu pomoći svojim pacijentima. Dakle, kako predviđate da ćete moći dati doprinos tomu da sve države članice imaju takve programe, tako da na samom kraju možete imati takvu razmjenu između država? Hvala. Zahvaljujem u ime ECR-a, gospođa Cooper. Dziękuję bardzo. Ja chciałam zapytać panie ministrze Hvala predsjednice. Htjela bih postaviti pitanje ministru. Jedan od prioriteta Malteškog predsjedništva je suzbijanje e, pretilosti kod djece. Znamo da do pretilosti dolazi zbog raznih razloga. Jedan od razloga među djecom je upravo prerađena hrana koju oni uzimaju. Takva hrana sadržava jako puno kemijskih sastojaka i zato me zanima podržavate li vi e, biološki uzgojene proizvode i osim toga ubrzo ćemo govoriti u parlamentu o niskorizičnim pesticidima. Trenutno u EU imamo registriranih samo sedam takvih sastojaka, odnosno tvari. Trebalo je više od dvije godine za tu registraciju niskorizičnih pesticida, dakle trebao bi se taj proces registracije prirodnih pesticida ubrzati. Još jedno pitanje u pogledu pretilosti i prehrane i onečišćenje, odnosno kontaminacije prehrambenih proizvoda. Djeca su posebno izložena estrogenima koji su prisutni u eh, hrani a izložena su i pesticidima. Osim toga postoji problem plastike koja sadržava štetne tvari. Molim vas, možete li mi reći kako se možemo boriti protiv ovog fenomena estrogena koji se nalaze u plastici, jer te tvari ne uzrokuju samo rak, nego dovode i do promjena reproduktivnih obrazaca i stvari se problem na seksualnoj razini za pojedince. Zanima me što želite učiniti. Hvala. Sljedeći govornik, gospođa Majsner. Hvala, predsjednice. Zahvaljujem u ime liberala na vašem izlaganju. Program je vrlo zanimljiv i pun prioriteta. Nekoliko konkretnih pitanja od mene. Bavila sam se direktivom o lijekovima. To je bio vrlo dugačak proces. Zanima me hoće li vijeće moći se pridržavati rokova. Hoće li biti moguće sve odobriti u ožujku hoće li biti moguće stražiti mišljenje od parlamenta i nakon toga zaključiti trijalog. Znam da medicinski sektor nestrpljivo čeka rezultat, a i mi također. Zanima me hoćete li onda ispoštovati predviđeni hodogram. Što se tiče pretilosti djece, pozivam se na ono što je rekla kolegica Dali. Vi ste govorili mnogo o informacijama koje treba dati školama, govorili ste o ponudama E, prehrambenih namirnica za škole, ali ne govorimo samo o namirnicama. Ovdje je pitanje i o tome koji su materijali prisutni u školama, a njime se koriste djeca. Na primjer, što se tiče zdravih doručaka, vidjela sam na konkretnom primjeru da djeca nisu znala što su mrkve nisu znala da imaju dobar okus i da se mogu konzumirati. Treba informirati djecu. Drugo pitanje, medicina budućnosti. Vi ste govorili o tome da trebamo imati prekograničnu razmjenu, a da nove tehnologije, informatičke tehnologiju, jesu e, stvarno jako važne u ovom sektoru. Možete li mi reći kako ćemo uštedjeti zahvaljujući ovim tehnologijama? Hoće li tu biti neke prednosti za pacijente? A kako možemo izbjeći nepotrebna liječenja? Što se tiče budućnosti lijekova, e, kako će mjesto zauzeti homeopatija unutar e, e, alternativnih medicina? Hvala, gospođa Konečna, u ime Gojma riječ. Hvala, predsjednice. Zahvaljujem ministru koji je danas održao izlaganje pred nama. Vi ste govorili o prenosivim i neprenosivim bolestima. Ja bih htjela govoriti o neprenosivim bolestima. Postoji program koji je 2016. godine e, dozvolio borbu protiv ovih bolesti. Ipak, njihova se pojavnost povećava. Nemamo plan za borbu protiv hepatitisa C na europskoj razini, mnogo se o tome govori, ali ništa do sad nije učinjeno. Komisija je rekla da će pripremiti plan, ali onda to nije učinjeno ono što je predviđeno u prošlosti, dakle planovi iz prošlosti, e, sada više ne postoje. Postoje neke bolesti koje se mogu spriječiti a one su veliko opterećenje za zdravstveni sustav država članica. Pitam se što kanite učiniti u sklopu predsjedništva? Hoćete li vi mm, potaknuti Europsku komisiju na to da održi svoje obećanja? Vi ste rekli da će se održati konferencija o toj temi, no možda se ta konferencija mogla održati i prošle godine Ove godine ipak izgleda da nemamo nikakav akcijski plan za boru protiv ovakvih bolesti koje se sve više šire. To je i demografski problem u Europi. Treba nešto učiniti, treba eh, intervenirati na razini vijeća i treba eh, ići dalje od riječi. Trebamo konkretne mjere za djelovanje jer možda komisija još uvijek nije svjesna dosega ovog problema. Nakon toga imamo i endokrine disruptore. Tu je komisija također dala nekakva obećanja. Dala nam je neke podatke i tako dalje, ali ja se pitam hoćete li vi u sklopu predsjedništva djelovati i po tom pitanju. Hvala. Hvala. Gospođa Rivazi, izvolite. madame la Hvala, gospođo predsjednice. Želimo dobrodošlicu gospodinu ministru. Da, Imamo cijeli niz e, područja o kojima trebamo razgovarati. Govorili ste o prehrani, o pretilosti, trebamo razgovarati o raku i također o plodnosti. A kolege su govorili o endokrinim perturbatorima. E, što se tiče komisije, trebali bi poduzeti određene akcije, jer ona nas zapravo e, vozika. U E, trebali smo, znači imamo definiciju u prosincu 2016. godine, ne slažemo se s tom definicijom. Imamo definiciju Svjetske zdravstvene organizacije, a na kraju tu definiciju koju smo dobili nije slična toj definiciji Svjetske zdravstvene organizacije. Što se tiče endokrinih perturbatora, trebali bi definirati način na koji oni djeluju. No, znamo da e, oni izazivaju e, neke nus pojave i ne znamo kako se s time nositi. Isto tako komisija želi uzeti, znači e, maknuti ovaj dio koji govori o mogućim perturbatorima i samo govoriti o onima koji su e, dokazani. I isto tako što se tiče izloženosti riziku izloženosti govori o malom e, riziku. I na kraju Sada komisija bi željela isključiti neke pesticide koji djeluju kao endokrini perturbatori, no budući da to djeluje na insekte, e, govori se o tome da će biti izuzeće, da ćemo imati izuzeće. Kakva je vaša volja da natjerate komisiju da ova definicija endokrinih perturbatora bude široka i da bude usklađena sa definicijom e, Svjetske zdravstvene organizacije? Pravna služba e, vijeća također govori o tome da je to nelegalno. Da li ste spremni e, znači e, isto tako postaviti pitanje pravnoj službi vijeća vezano uz znači za pravni temelj ove ovog predloga A što se tiče ovih nano čestica, kako je moguće da stavljamo te razne štetne tvari u bombone, na primjer, za djecu? Ka, što mislite, znači, o restriktivnosti etiketiranja e, proizvoda koji e, sadrže nano čestice? A kad govorimo o cijeni lijekova, zašto komisija i vi u vijeću ne e, nametnete obaveznu E, znači dozvolu koja bi onda omogućila smanjivanje određene, e, određenih cijena lijekova i više korištenje generičkih lijekova. Hvala, hvala gospođo. E, sljedeća govornica je gospođa Mornano, izvolite. Molim vas, držite se vašeg vremena. Hvala gospođo predsjednice, gospodine ministre. 12.12. Eh, eh, za časopis eh, Euroaktiv govorili ste o prioritetima malteškog predsjedništva, govori se o dostupnosti lijekova, o pretilosti djece i također obrazovanju liječnika nakon diploma. Vi govorite također o neprenosivim E, bolestima, radi se o važnom problemu koja, je, koja se tiče e, starenja stanovništva, budući da će se udvostručiti e, osobe koje imaju više od 80 godina do 2080. u Europi. Isto tako, te znači bolesti, kardiovaskularne bolesti imamo znači 70% e, e, povezana sa pretilošću, a 50% je vezano uz diabetes To je povezano sve skupa sa neravnotežom prehrane. Naravno, što se tiče ovih mjera štednje, to je utjecalo na E, život e, e, europskih građana gdje su određeni proizvodi postali luksuz. Zbog toga se koriste već unapred proizvedeni proizvodi koji sadrže puno soli i šećera, a to je nešto čime se moramo pozabaviti kao i e, palminim uljem kojim se bavi naš odbor. Ovi, ova industrijska prehrana nema nikakve nutritivnih vrijednosti, posebno e, ovih e, pića bez e, šećera. To ne smije biti dio zdrave prehrane. Kad govorimo o pretilosti djece, da li ćemo cijelu e, stvar riješiti kroz taj e, diskurs e, pretilosti djece i prehrane u školama kad se industrijska prehrana tiče svih građana Europske unije. Zahvaljujem. Gospodine ministre, molim vas da odgovorite na postavljena pitanja koji su u vezi sa vašim izlaganjem. Izvolite. Hvala predsjednice. Htio bih se zahvaliti svim zastupnicima zato što su postavili zanimljiva pitanja. Htio bih e, odgovoriti na svako pitanje pojedinačno, ali to bi mm, zahtjevalo previše vremena. Zato ću odgovoriti na e, njih skupno. Jedan od naših prioriteta je e, izazvao vaše zanimanje, a to je pretilost. Unatoč velikoj pažnji koju smo u sklopu vijeća parlamenta i komisije dali ovoj temi, a moram reći da su i nacionalne vlade dale veliku važnost e, ovoj tematici, Dakle, unatoč svemu tome, e, Pogledajmo statistike. Iz godine u godinu prevalencija e, pretilosti se povećava. Sve do danas kolektivno nismo pronašli rješenje i pretilost, kao što ste i vi rekli, je jedan od čimbenika koji dovodi do drugih bolesti. Govorili su o kardiovaskularnim e, bolestima, pola e, e, slučajeva dijabetesa broj 2 dovodi se u vezu sa pretilošću. Mislim da moramo nastaviti raditi na tomu jer šest mjeseci nije dovoljno, treba raditi i dalje na rješavanju tog problema. Moramo se koncentrirati na jedan od najvećih problema po mom sudu u zdravstvenom sektoru Europskoj uniji, a to je upravo pretilost. Ako e, želite riješiti ovakav problem, onda morate ići korak po korak. Morate započeti od samog početka a mi u našem e, predsjedništvu predlažemo e, izvediv korak u e, pravom smjeru. Trebamo izvršiti studije, napisati dokumente to je krucijalno kako bismo shvatili da je pretilost bolest. Trebamo biti praktični i trebamo doći do konkretnih prijedloga. Mi imamo prijedloge kojima želimo kao prvo e, pogledati što smo od 2014. godine konkretno dogovorili. To su bili e, pod grčkim predsjedništvom zaključci vijeća kojim smo odlučili se boriti protiv pretilosti mladih u Europskoj uniji. Ono što smo dogovorili politički sada treba revidirati i moramo shvatiti kako se može poboljšati ono što smo si sami postavili za cilj. Moramo prvo shvatiti koliko smo daleko došli, jesmo li možda već na pola puta, a tek onda ćemo moći napisati konkretno koji su naši ciljevi. Ipak moramo vidjeti koji je konkretan aspekt svega toga. Zašto se obraćamo školama? Zbog mnogo razloga. Naša djeca mnogo sati dnevno provode u školama. Oni jedu jedan, dva ili čak tri obroka u školama. I u školi uče nešto što se prenosi ne samo na njihove obitelji, nego će oni u školi upijati informacije koje će ostati aktualne tijekom cijeloga života. E, gospođa Dali je to spomenula. Važno je ove tradicije e, naučiti u samom djetinjstvu i zato treba podučiti djecu naša djeca već u vrtiću moraju dobiti pravilne informacije i jesti kvalitetnu hranu. Činjenica je, međutim, da ako na stvari gledamo holistički, u području javne nabave u školama postoje poteškoće. Ako na primjer, uzmemo jednu namirnicu i pokušamo shvatiti koliko je ona važna za zajednicu ili za tržište hrane, onda ćete shvatiti da je to jako važan dio toga tržišta. I zato moramo dati instrumentari onima koji pišu tekstove za javne nabave i onima koji onda nude hranu na tržištu. Treba promijeniti način na koji se hrana proizvodi u našim državama. Mm, vidim e, da ćete me uskoro prekinuti, nemam više vremena na raspolaganju, ali želim se ipak e, pozvati sada na e-zdravstvo. Važno je uvijek gledati unaprijed i informacijsko tehnološko neka rješenja su jako važna. O tome ćemo govoriti u svibnju na konferenciji koja će se održati pod malteškim predsjedništvom o toj temi. Očekujemo 2000 uh, e, sudionika i pozivam sve vas da si zapišete ovaj datum. Svi ste pozvani. Na toj konferenciji govorit ćemo o mnogim aspektima. E, govorit ćemo o informacijsko-komunikacijskim tehnologijama i zdravstvu. E, imat ćemo također elektronički zdravstveni karton i vidjet ćemo kako se taj karton može čitati u drugim državama članicama, zato što zdravstveni karton pripada pacijentu i kad se pacijent prebaci iz jedne države u drugu, mora biti u stanju taj karton uzeti sa sobom. Također e, moramo uzeti u obzir takozvani veliki protok podataka to moramo uzeti u obzir zaštitu podataka pojedinca i s druge strane što je opće dobro, a to su medicinski podaci čitavih e, sekcija naših društava. Moramo gledati na društvo općenito. Tu je pitanje bioloških banaka i e, pacijentov pristanak e, na stavljanje informacija u repozitorij i informacije mm, o krvi, analizama krvi mogu se tako skupljati. Sve se onda može analizirati i može nam pomoći da unaprijedimo naše zdravstvene sustave onako kakvima ih želimo vidjeti u budućnosti. Čini mi se da će trošak biti 500 eura Eh, izvršiti sekvenciranje genoma. To će biti jako važno u budućnosti jer će odrediti način na koji se bavimo medicinom u Europskoj uniji. I još se želim koncentrirati na neke komentare koje sam čuo u vezi sa veterinarskim lijekovima. Želim vas obavijestiti da je vijeće raspravljalo o ovoj temi, međutim ne u sklopu vijeća za zdravstvo. Mi trenutno mijenjamo uredbu 726 iz 2004. godine i pokušavamo shvatiti kako možemo koristiti neke dijelove te uredbe koja se bavi veterinarskim lijekovima i pokušavamo izbjeći preklapanja ove uredbe s drugima. 21. ožujka neformalno vijeće ministara predviđa raspravu o rijetkim bolestima. E, to je problem e, pogotovo za male države kao što je moja. Jako je važno ne samo da uzmemo u obzir jako veliki broj zdravstvenih problema, nego i osobe koje su pogođene tim problemima. Htio bih još samo dodati to da nam je vrlo drago što je komunikacija koja je izdana, koja će biti izdana 15. lipnja biti onda na raspolaganju za raspravu i nakon toga ćemo moći o njoj raspravljati i e, zajedno. Na samom kraju, što se tiče e, lijekova, pitanje je e, medijskih proizvoda. Do 20. veljače bismo htjeli imati dogovor u tom pogledu, da onda nakon toga 7. ožujka to pitanje može doći na vijeće, a onda u travnju bi parlament mogao imati raspravu o tom pitanju. Zahvaljujem. Hvala. A sada imamo nekoliko kolega i kolegica koji žele postaviti pitanje. Molim vas da se pridržavate zadnog vremena jer želimo također čuti odgovor na vaše pitanje. Prvi govornik, gospodin Petrle. E, hvala lijepo, gospod Spoštovani gospod Hvala lijepo. Spoštovani gospod ministar, čestitam. Hvala lijepo. Čestitam eh, Malti na prvom eh, predsjedanju Evropskom uniju. Drago mi je da je vaša zemlja evo, već ostvarila značajan doprinos u području zdravstva je to zahvaljujući povjereniku Borgu s kojim smo surađivali. Oni su obavili, vi ste obavili sjajan posao, dakle, u e, trojci sa nizozemskom i slovačkom i dobro je da se bavite zdravstvom. U Europi je politička situacija složena, Brexit e, i tako dalje. Važno je baviti se istraživanjem i tu imamo zemlje koje su svjetski lideri. Moramo na taj način približiti Europu građanima i zato pozdravljam dakle vaš program u području zdravstva. U Europskom parlamentu smo već e, mnogo govorili o aktivnom stilu života, o zdravoj prehrani, ali brojčani pokazatelji nam govore da to se još uvijek premalo. Drago mi što ste spomenuli ove centre izvrsnosti, programe suradnje između bolnica. Potrebni su nam dostupni zdravstveni centri. Došao je trenutak da se ministri zdravstva uključuju u pripremu europskog e, semestra kako bi se i zdravstvena politika ogledala u e, gospodarskom, dakle ekonomskom semestru i kako bi se to onda vidjelo i u donesenim mjerama. Zato me zanima, želite li vi u tom smislu zauzeti jednu vodeću poziciju u ovim pitanjima? Hvala lijepo, zastupnica Jutaland. Tack fru ordförande och tack herr minister för Hvala lijepo. Hvala vam što ste nas posjetili. Ovo je dobra prilika dakle, da vam se obratimo vezano uz antimikropsku otpornost i tako dalje. Imam e, dva pitanja. Pitanje vezano uz pobačaje. Imamo nezakonite pobačaje koji su nesigurni za žene i deseti tisuća žena umiru zbog takvih e, zahvata ili trpe vrlo teške posljedice. Zanima me hoće li malteško predsjedništvo se dakle osigurati da se žene zaključe, e, zaštite, a to dakle obuhvaća i pristup legalnom pobačaju. Potom hormonalni destruktori, ono, e, odnosno endokrini i to pitanje je jako važno. I zanima me što vi mislite o ovom pitanju, je li važno bolje zaštititi ljudsko zdravlje u našem zakonodavstvu koje se tiče kemijskih substanci. Hvala lijepo. Sljedeći govornik. Malta zvraca uwagę na kwestii otyłości, kwestije współpracy transgranicznej w sprawach chorób rzadkich. Važno je da se Malta koncentrira na pitanja poput e, pretilosti, na suradnju između zemalja članica, e, kada je u pitanju borba protiv e, rijetkih bolesti, ali ja bih htio nešto reći o dostupnosti lijekova. To je problem kojim se bavilo i nizozemsko predsjedništvo. I tu nije postignut odgovarajući napredak. Hoćete li nastaviti s tom aktivnošću? Znam da cijene lijekova određuje farmaceutska industrija, te cijene se razlikuju od zemlje do zemlje. A međutim, e, države članice se ne mogu same nositi s tim problemom. Potom je tu pitanje koje je već postavila kolegica Grostet, odnosno pitanje vezano uz veterinu, odnosno otpornost na antibiotike. Imamo dakle zakonodavni akt s tim u vezi koji veli da upotreba antibiotika e, radi zdravlja životinja, dakle da se prenosi otpornost dakle na ljude i tu bi trebalo poduzeti potrebne e, napore vezano uz ovaj zakonodavni tekst. Hvala lijepo. Zastupnica Šajer Pirik. Hvala. A zahvaljujem ministru njegovoj nazočnosti. I prije sam, e, prije sastanka sam razgovarala s njim. I htjela bih od njega čuti mišljenje o sljedećem. 200 kolega je potpisalo pisanu izjavu o krvožilnim bolestima tu su tu imamo velik broj slučajeva, velike rizike, velik broj e, preuranjenih smrti, upravo zato što se ne prepoznaju rizici sa, u vezi s ovim bolestima. Da smo ranije intervenirali u ovom e, slučaju, mogli smo spriječiti e, čitav niz smrtnih slučajeva. Dakle, 200 kolega je potpisalo ovaj dokument. Što ćete vi poduzeti? Molila bih vas da obradite obradite pažnju na ovaj problem i htjela bih čuti vaše mišljenje. Hvala, zastupnica Kadenbach. Dobar dan. Hvala. Evo, mnogo pitanja, malo vremena za odgovore. Zato vam neću postaviti pitanje, već ću vam uputiti apel. Revizorski sud je u prosincu predstavio studiju o prekograničnim opasnostima za zdravstvo u Europi. Tu su postignute značajni koraci napred, ali svejedno potrebno još mnogo toga učiniti. I raspravljali smo nedavno o tom izvješću i komisija nas je uvjerila da će se preporuke suda koje su upućene komisiji prihvatiti i da će ih ona pokušati, da će ih ona ispuniti. Upravo u području prekogranične zdravstvene zaštite e, države članice trebaju učiniti više. Znam da su već napravljeni određeni koraci unaprijed za ove centre izvrsnosti. Te bih htjela uputiti apel. Ova izjava, dakle preporuka 28 kroz 2016, evo htjela bih da to e, preporuku prenesete kolegama u vijeću kako biste potaknuli raspravu o tom pitanju. Srbu. Hvala lijepo. Želim vam e, zahvaliti na vašoj prisutnosti ovdje te također o tom prioritetu pretilosti. Kao što su kolege rekle, e, važno je da se bavite prije svega pretilošću djece. Situacija je već granična u Europi, te su nam potrebne konkretne mjere. Po prvi put moram reći da sam optimistična što se tiče mogućih mjera. Želim vas potaknuti na tom putu. Nadam se da ćemo dobiti dobre vijesti od strane vijeća i komisije. Hvala, zastupnik Ek. Hvala. Hvala vam, gospodine ministre, što ste danas s nama. Vaš kolega koji je prije vas e, gostovao, mm, govorio je o ratifikaciji sporazuma iz Minamate. Dakle, riječ je o zubarskim plombama koje se koriste dakle i danas imamo ograničenja za trudnice, za djecu, ali međutim ograničenja nisu dovoljna. Govorili smo o tome u sklopu zakonodavstva o živi, održali trijalog. trijalog koji je bio gotovo prekinut i nismo mogli nastaviti e, taj, tu suradnju, ali na koncu je došlo do interesa da se to privede kraju, dakle krajem godine. Imam tu za vas jedno pitanje s tim u vezi. Što mislite o potpunoj zabrani korištenja te vrste plombe, dakle, u zubarstvu? Hvala lijepo. Zastupnica Giljera Garcia. Gracias, presidenta. Señor ministro. E... Hvala lijepo, gospodine ministre. Žao mi je što inzistiram, ali mislim da je riječ o važnom dosijema, evo tu sam. Zastupnica Grostet eh, je govorila o dosjeu o veterinarskim lijekovima. Ona je zadužena za taj dosje. Ja se pak e, bavim stočnom hranom, dakle koje, koji su dodani antibiotici. To su sve teme o kojima se raspravlja već neko vrijeme. I vi ste rekli da se bavite tim pitanjima, ali bilo bi doista e, zanimljivo da kada bi Malteško predsjedništvo pokrenuo trijalog ova dva dosjeja. I na koncu, važna je kontrola uvoza koji dolazi iz trećih zemalja, dakle zdravstvena kontrola tog uvoza, zato što tu dolazi e, do smanjenja, e, dakle kontrola kako bi se omogućio lakši uvoz iz trećih zemalja. Međutim, to izravno utječe na sigurnost hrane. A to vam govorim zato što smo na zadnjem plenarnom e, zasjedanju usvojili rezoluciju kako ne bi došlo do smanjenja kontrole ovih kontrola, dakle smanjenja ovih kontrola u sektoru uvoza gruma. Evo, izvolite, gospodine ministre, doista puno pitanja i dosta su zanimljiva. Hvala lijepo i hvala vam na ovoj zanimljivoj raspravi. Doista šteta da nemamo više vremena. Evo nekoliko riječi o postavljenim pitanjima. Kao što vidite, govorim engleski, moći ćemo sad brže komunicirati. Evo izvješće revizorskog suda, o njemu će se raspravljati 16. veljače na radnoj skupini, dakle tokom našeg predsjedanja. E, čestitam kolegici i kolegici koja je ranije govorila što se bavite ovako važnim pitanjima. To je u skladu sa našim prioritetima, dakle vezano uz neprenosive bolesti, naročito uz bolesti krvožilnog e, sustava, to je jedan od glavnih razloga dakle smrtnosti u našim e, zemljama i zato vam čestitam još jednom na inicijativi. Siguran sam da ćemo nastaviti ove razgovore ne samo u vijeću, već i tijekom raznih e, sastanaka koje ćemo držati tijekom idućih mjeseci. Što se tiče antimikropske otpornosti, u svibnju, odnosno lipnju, očekujemo da će komisija predstaviti akcijski plan, dakle vezan uz ovo pitanje i zato ćemo na vrijeme ovo uključiti uz rasprave, dakle, vijeća koje će se sastati u Luksemburgu. Dakle, antimikropska otpornost je definitivno na našem dnevnom redu. Potom, pitanje zdravstvenih mreža, to je važno pitanje, ne smije dolaziti do preklapanja. I također je važno održati održivost. To će biti također jedan od glavnih izazova jedan od e, načina da u tome uspijemo jest da, maksimalno iskorištavamo svoje resurse kako ne bi došlo do udvostručivanja. Europska referentna mreža je upravo korak u pravom pravcu. To će omogućiti našim pacijentima, dakle, iz različitih raznih zemalja, da odu preko granica i e, da im je dostupna, dakle, zdravstvena skrb vezana uz boru protiv bolesti. Primjerice, to bi za nas mogao biti, biti, mogla biti prilika za odgovarajuće usavršavanje, dakle za odgovarajuće uspostavljanje struktura vezano uz ovo pitanje. Nadalje tu je bilo pitanje dostupnosti lijekova inovativni lijekovi stižu na tržište i oni imaju jako visoke cijene. Te cijene se razlikuju od zemlje do zemlje. Podjela informacija vezana uz e, cijene među zemljama članicama može pomoći da se reguliraju te cijene Međutim, mora biti jasna da među državama članicama postoje razlike u BDP-u i jedinstvena evropska cijena e, ne bi možda bila fair prema zemljama sa niskim BDP-om, ali to zasigurno nešto čime se valja pozabaviti, recimo kada su u pitanje određene grupacije e, zemalja po, skupine zemalja po, e, po visini BDP-a. Nadalje, tu je važna transparentnost cijena ili primjerice objedinjavanje javnih nabava. Evo, ja bih vam još jednom zahvalio, gospođo predsjednice, vama i vašem odboru na ovom doista zanimljivom popodnevu. Uvjeren sam da znate da ću ostati otvoren za rasprave, spreman razgovarati o prijedlozima koji će dolaziti od vašeg odbora ili pojedinih zastupnika tijekom našeg e, predsjedništva i radujem se što ćemo nastaviti ove razgovore. Hvala lijepa. Hvala vam, ekscelencijo. E, hvala vam na vašem interesu i doista se radujem evo vaš suradnji s vašim predsjedništvom. Hvala vam što ste danas popodne bili s nama. Um, good afternoon, colleagues. Dragi kolege, počinjemo sada sa poslijepodnevnim glasanjem. Nadam se da svi imate svoje glasačke kartice i da ste se spremili za glasanje. Okay. <clears throat> prijedlog e, o znači direktivi o ambalaži i ambalažnom e, otpadu. Počinjemo znači znači ITRE 17 koje je za, tko je protiv, e, od, suzdržani 145, tko je za, tko je protiv, suzdržani usvojeno. 146, tko je za, tko je protiv? Suzdržani odbija se. Kompromis četiri Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 144. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Kompromis jedan Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 24. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromis 24. Is Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 159 za, protiv, suzdržani, odbija se. ITRE 25 za, protiv, Možete mi objasniti, molim vas, e, u čemu je problem ako postoji? Nema problema. I 325 za... Molim, molim vas e, da dižete ruke, znam da je već poslje podne. Za, protiv, suzdržano, odbija se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, moramo to provjeriti. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Kompromis 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 190, amanman 191, 92, 193 za, protiv, suzdržani, Evo, to ćemo provjeriti. Glasanje je zatvoreno. Kompromis 5 za, protiv. Tko je za? Ne vidim ruke protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis šest, za, protiv, ovaj dio prostorije nije glasao, suzdržani su, znači tko je za, tko je protiv, suzdržani, Usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 264 za, oprostite, kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 264 za, protiv, suzdržani, odbija se. ITRE 33 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. ITRE 36 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 301, 302 zajedno za protiv suzdržani odbija se. Amandman 53 za protiv suzdržani odbija se. Kompromis 11 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 309 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I 38, o tome se ne glasa. 332. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 333. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 334 i 335. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. ITRE 39 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 337 e, i ITRE 40 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 339 za, protiv, suzdržani, odbija se. 340 za, protiv, suzdržani, odbija se. 341 za, protiv, suzdržani, odbija se. 3, 4, 2, za, protiv, suzdržani, odbija se. 3, 4, 3, za, protiv, suzdržani, odbija se. 3, 4, 4, za, protiv, suzdržani, to ćemo provjeriti. Glasanje je zatvoreno odbija se. 3, 4, 6 za, protiv, suzdržani, odbija se. 3, 4, 7 za, protiv, suzdržani, odbija se. 3, 4, 8 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 358 za, protiv, suzdržani, odbija se. 359 za, protiv, suzdržani, odbija se. 360 za, protiv, suzdržani, odbija se. I 344 za, protiv, suzdržani, odbija se. 138 za, protiv, suzdržani, odbija se. ITRE 22 za, protiv, suzdržani, to ćemo provjeriti. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. sljedeći o kojem glasamo 363 tko je za protiv suzdržani odbija se 364 za protiv suzdržani odbija se 371 i 372 za protiv suzdržani odbija se i 346 za protiv suzdržani usvaja se 374 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 373 za, protiv, suzdržani, odbija se. 376 za, protiv, suzdržani, odbija se. I 347 za, protiv, suzdržani, odbija se. 377 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 378 za, protiv, suzdržani, odbija se. 379 za, protiv, suzdržani, znači 379 za, protiv, suzdržani, usvaja se 380 za, protiv, suzdržani, odbija se 381 za, protiv, suzdržani, usvaja. 2, za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 65 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 66 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16 za, protiv, e, suzdržani, usvaja se. 71. E, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, to ćemo provjeriti. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. ITRE 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 74 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 75 za, protiv, suzdržani, to ćemo provjeriti. Glasanje je zatvoreno i usvojeno. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 19 za, protiv, suzdržani, usvaja. 91 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 95 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 104 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. tre pet za, protiv, suzdržani, odbija se. 106 za, protiv, suzdržani, usvaja se. i ITRE 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 108 za, protiv, suzdržani, usvaja se. i ITRE 7 za, protiv, suzdržani, to ćemo provjeriti. Glasanje je zatvoreno. Oprostite. Jasno je, odbija se. Amandman 10 i 0, 109 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. I 3, 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 112 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 113 za, protiv, suzdržani, odbija se. 114 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I 311 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 126. To, e, znači o tome se ne raspravlja, e, ne glasuje. ITRE 15 za, protiv, suzdržani, odbija se. ITRE 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, sto Amandman 133 Itre 18 zajedno za, protiv, suzdržani odbija se ITRE 19, usvaja se i 3.20 za protiv suzdržani. Mislim da se usvaja, ali to ćemo provjeriti. Znači i 20, molim vas. Usvaja se. Završno E, glasanje o nacrtu izvješća e, kako je izmijenjeno. Elektronično glasovanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno i usvaje se. Čestitamo gospođi Bonafe i koliko sam shvatila tražili ste riječ. Izvolite. E, hvala vam. Evo cijeli ovaj posao i ovi kompromisi ne bi bili mogući bez izvrsne klime suradnje. Dozvolite mi da zahvalim svim izvjestiteljima u sjeni na ovoj suradnji tijekom zadnjih e, mjeseci i hvala im na strpljenju što su evo trpili ovo velike brzine kojima smo htjeli dovršiti ovaj dosje. Zahvalila bih asistentima, savjetnicima, savjetnicima odbora ENVI i onima iz političkih klubovima. Hvala im na ovim neprospavanim noćima, radom tijekom vikenda. I be, e, dobili smo evo veliku podršku. E, ja unatoč tome nisam zatražila pregovarački mandat jer mislim da je ovo jako važan e, dosje i da bi svi kolege trebali imati priliku dati svoj doprinos i to bi nam onda omogućilo da idemo naprijed sa čvrstim stajalištem parlamenta, dakle ući u pregovore. Dakle, još jednom hvala doista svima. the last vote. I na kraju zadnje glasanje o nacrtu zakonodavne rezolucije. Elektronično glasovanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno i usvojeno. Čestitamo svima koji su eh,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 Radi se o izvješću, znači Nuna Mela, Europski semetar za koordinaciju ekonomskih politika. Počinjemo sa kompromisom 1. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 26, oprostite, oprostite. gubim se ovim bojama. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. A možda i ne, provjerimo to. 27. Glasanje je zatvoreno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 Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 46 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 49 za, protiv, suzdržani, odbija se. Manman 50 za, protiv, suzdržani, odbija se. 51 za, protiv, suzdržani, odbija se. 52 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 56 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 57 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 58 za, Tko je za? Amandman 58. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 60. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. I sada e, glasamo o nacrtu mišljenja. Kako je izmijenjeno, elektronično glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. I usvojeno. Čestitamo izvjestitelju gospodinu Nunu Melju. Ovo zaključuje naš poslipodnevni dio glasanja i evo molim da one koji moraju otići da izađu iz dvorane, molim vas u tišini ako je moguće.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 Yes. Well, um, Dragi kolege, nastavljamo s točkom 20 na našem dnevnom redu. Dakle, smanjenje rasipanja hrane, poboljšanje sigurnosti hrane. Započinjemo sa izvjestiteljicom, dakle zastupnica Biljana Borzan, izvolite. Uh, poštovane kolegice i kolege, Europska unija kao jedna od najnaprednijih i najbogatijih uh, zajednica na svijetu ima uh, kako moralnu, tako i političku obvezu smanjiti ogromne količine hrane koja se baca. Odbačena hrana predstavlja i tračenje resursa upotrijebljenih za njenu proizvodnju poput vode, tla, radnih sati, struje, goriva i drugih vrijednih i često ograničenih resursa. E, prema procjenama iz e, projekta Fusions e, u Europskoj uniji baci se godišnje 88 milijuna tona hrane, pri čemu 53% otpada na kućanstva, 19% na prerađivače, 12% na restorane, 10% na primarnu proizvodnju poput poljoprivrede i 5% na trgovinski sektor. E, moj cilj je proizvesti e, izvještaj koji će se baviti problemom bacanja hrane duž cijelog proizvodno e, potrošačkog lanca i predložiti praktične i političke mjere kako bi se ovaj problem smanjio. E, pri tome mi je naravno crvena linija sigurnost hrane. Dakle, ne može u e, izvješću biti bilo što što bi ugrozilo e, razinu javnog zdravlja koju imamo danas, odnosno ugrozilo sigurnost hrane. Naš izvještaj u najvećoj mjeri u najvećoj mogućoj mjeri će biti usklađen s rješenjima iz revizije direktiva o otpadu koje smo upravo danas i izglasali no problem e, bacanja hrane je puno širi od onoga što one pokrivaju. Važna pitanja poput označavanja hrane, e, odgovornosti donatora, edukacije potrošača, poreza, utjeca europskih politika i fondova na bacanje hrane su e, izvan tog okvira. U ovom trenutku postoje 52 europska propisa koja direktno utječu na količine bačene hrane bilo na pozitivan, bilo na negativan način. E, konkretno radi se o 29 regulativa, 10 direktiva, 3 odluke, 10 preporuka i jedna rezolucija. E, to su velikom većinom propisi iz domene poljoprivrede, zdravstva, ribarstva, zaštite okoliša, industrije, e, porezne politike i trgovine te dokumente treba temeljito pregledati i e, vidjeti kako bi se oni mogli mijenjati odnosno usavršiti kako bi se smanjilo bacanje hrane kao i naravno doniranje hrane. E, prvi nacrt izvještaja je vrlo ograničen, kao što znate ograničeni smo brojem znakova koje smijemo iskoristiti, e, tako da su u njemu samo osnovni prijedlozi i ideje. Nismo htjeli duboko ulaziti u sektorske preporuke jer naprosto za to nije bilo prostora, ali taj dio sada dolazi na red. E, problem je vrlo kompleksan i zato je potreban koordinirani e, odgovor politika na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini kao i djelovanje svih e, ostalih dionika. Smatram da je potrebno odrediti, odnosno tražiti obvezujuće ciljeve smanjenja bacanja hrane za 30% do 2025. odnosno 50% do 2030. Da bi mogli mjeriti učinak mjera, moramo imati zajedničku metodologiju e, za e, mjerenje bačene hrane jer bez polazišne crte ustvari ne možemo znati koliko smo uopće napredovali. E, pozdravljam izglasavanje posebne hijerarhije postupanja s neprodanom hranom i pozivam komisiju i države članice da prihvate prijedlog parlamenta. Činjenica je da naši građani slabo razumiju razliku između e, e, oznaka trajnosti upotrijebiti do i najbolje upotrijebiti do e, i to u značajnoj mjeri doprinosi bacanju hrane. Komisija i države članice bi zajednički trebali djelovati kako bi se ova zbrka razriješila. E, potrošači su e, ključan dionik u borbi protiv bacanja hrane i njihova edukacija je zato e, jedna od najvažnijih mjera koje moramo razraditi i poduzeti. Nadalje, potrebno je promicati primjere dobre prakse kojima se dionici duž cijelog proizvodno potrošačkog lanca već koriste. Porezna politika također ima veliki utjecaj na problem s kojim se bavimo i nedoumice oko plaćanja poreza na donacije treba jednom za svakda razriješiti na nivou Europske unije. E, fiskalni i ekonomski poticaji su e, isto tako dokazano e, uspješni u poticanju doniranja hrane i ta praksa bi se trebala promicati. Europska komisija bi trebala kod predlaganja nove ili revizije postojeće legislative provesti procjenu učinka tih propisa na pitanje nepotrebnog bacanja hrane. Zajednička poljoprivredna i ribarska politika igraju ogromnu ulogu u proizvodnji, a time i bacanju hrane. Komisija bi trebala to e, pitanje više uzeti u obzir kod revizije tih politika, a države članice e, bolje iskoristiti mogućnosti koje pružaju fondovi i e, programi povezani s njima. Primjeri su shema školskog voća i povrća te mlijeka te Europski fond za ribarstvo. Potencijal fonda europske pomoći za najpotrebitije u kontekstu smanjenja bacanja hrane također je nedovoljno iskorišten pogotovo ako znamo da bi se tako smanjilo bacanje hrane i pomoglo najugroženijim građanima. E, ono što je još važno reći da razvoj inovativnog e, i ekološki prihvatljivog pakiranja bi mogao značajno pridonijeti e, smanjenju bacanja hrane. Potencijal je u produljenju roka trajanja hrane, ali i poboljšanje sigurnosti kroz na primjer pakiranje koje će upotrijebiti da namirnica, da se namirnica pokvarila. E, pomaci se trebaju napraviti u segmentu prijevoza i skladištenja hrane jer se i u e, jer su i u tim fazama gubici značajni. E, dakle, problem je višedimenzionalan pa takav mora biti i pristup smanjenja. U svakom slučaju radi se o pitanju oko kojeg ne vidim da bi trebala biti veća politička razmimoilaženja među grupama u Europskom parlamentu. E, kod bacanja hrane mislim da se svi slažemo da gube apsolutno svi i zato smatram da ćemo oko velikog broja pitanja postići konsenzus. E, moram na kraju reći da se e, veselim suradnji sa izvjestiteljima u sjeni i nadam se da ćemo u travnju izglasati vrlo kvalitetno izvješće. Hvala. Thank you very uh, Zahvaljujem, gospođo izvjestiteljice. Sada riječ imaju izvjestitelji u sjeni. Započinjemo sa gospođom Delej. Euh, merci, Madame la Présidente. Hvala gospođo predsjednice. Prije svega želim pozdraviti rad koje je naša izvjestitelja obavila i čini mi se da je to dobar temelj za ovo izvješće. Trebamo također podsjetiti koliko je važno ustanoviti znači definiciju, jasnu definiciju rasipanja hranom. Mislim da ćemo mi e, uložiti nekoliko amandmana vezano uz ovo izvješće i to povezano vezano s onim e, što je danas glasano što se tiče paketa o cirkularnoj ekonomiki. Važno je da svi čimbenici u opskrbnom lancu od proizvođača do potrošača budu uključeni u taj pristup i da svijet e, poljoprivredne proizvodnje e, zna točno što je zapravo s jedne strane rasipanje hranom, a s druge strane gubitak proizvodnje. Znači, vezano s proizvodnju koja se ne može konzumirati. Znači, s jedne strane rasipanje, s druge strane gubitak. Kako bismo imali temelj i ako želimo postići obvezujuće ciljeve treba nam jasna i precizna definicija na europskoj razini, a isto tako nam je potrebna zajednička metodologija. Bez toga sve će biti to e, mrtvo slovo na papiru. Isto tako mislim da je važno da senzibiliziramo još više e, potrošače, moramo osmisliti kampanje senzibilizacije i E, informiranja kako bismo bolje obrazovali potrošače što se tiče rasipanja hranom. Isto tako izvjestiteljica je govorila o datumima e, na e, naljepnicama što se tiče poljoprivrednih proizvoda i proizvoda. Postavljam se pitanje da li bismo trebali ukinuti neke datume, potrošači ih ne razumijevaju i zapravo im to komplicira stvari da li bi možda bilo bolje da onda to E, upišemo znači u potrebe zaštite okoliša. Što se tiče donacija proizvoda koji još više ne nalaze svoje mjeste u opskrbnom lancu, bilo bi dobro da udruge za prehrambenu pomoć našim e, najmarginaliziranijim građanima organiziraju znači logističke lance kako bi mogli na najbolji način prikupiti te proizvode takav sustav bi se na europskoj razini trebao na dugi rok osmisliti. Isto tako, e, hitno je da e, javne uprave budu pravi primjeri što se tiče rasipanja hrane. Teško je reći građanima da oni moraju biti avangarda i primjeri ako to E, ne čini javna uprava. Kad govorimo o ambalaži, postavljam si pitanje načina distribucije određenih prehrambenih e, proizvoda, posebno e, distribucije i usluga što se tiče voća i povrća. Mislim da imamo zajednički cilj što se tiče potrebe da napreduje na, ovom području borbe protiv rasipanja hranom i ako budemo zajedno surađivali u ovom odboru sa izvjestiteljicom onda vjerujem da ćemo sutra u budućnosti riješiti ovaj problem na najbolji mogući način. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik gospodin Demes Maker. Zahvaljujem predsjednica. Ja također zahvaljujem izvjestiteljici na odličnom prijedlogu koji je vrlo dobra polazna točka za daljnji rad. Kolege i kolegice, 89 milijuna hrane baca se svake godine u Europi, u Flandriji. I govori se o 2 milijuna tona u čitavom lancu od samog uzgoja pa sve do distribucije, do ugostiteljskog sektora, do samih potrošača. od 18 do 26 kilograma hrane po glavi stanovnika svake godine baci se u koš. Ne radi se samo o rasipanju hrane i o ekološkom problemu, radi se i o etičkom problemu. Flandrija je područje koje je već razvilo akcijski plan kako bi do 2020. godine smanjila za 15% rasipanje hrane u čitavom lancu. Također smo pokrenuli savjetovanje sa svim dionicima u ovim sektorima. Današnja rasprava je važna i događa se u najboljem mogućem trenutku. Danas smo naime izglasali reviziju propisa o otpadu, a to je važno kako bismo imali kružnu ekonomiju. Ovaj paket koji je odobran s velikom većinom glasova obuhvaća neke važne propise koji sprečavaju gubitak resursa. Smanjujemo na taj način bacanje e, hrane i stvaranje otpada. To je dobro za gospodarstvo zato što su resursi dragocjeni, a mi ovisimo o uvozu iz trećih zemalja. Smanjivanje otpada od hrane je dio kružne ekonomije. Zakonodavni paket predviđa e, veliku razinu ambicije. Do 2030. godine trebamo prepoloviti bacanje hrane. Moramo e, jasno definirati što je e, prehrambeni otpad i što je zajednička razina mjerenja bacanja otpada. Također smo uveli hijerarhiju otpada koja određuje koja je vrijednost eh, prehrambenih namirnica i kako se ona može maksimalno iskoristiti. Recikliranje mora nas onda dovesti do smanjenja rasipanja hrane. No moramo učiniti i nešto više. Pozivam izvješće kolegice Border, ja ću dati svakako konstruktivan doprinos kako bih eh, dao eh, svoje predloge za dopune tamo gdje smatram da je to potrebno. Prošloga tjedna imali smo izvješće Revizijskog suda koje može biti također polazna točka za razmišljanje. Hvala. Zahvaljujem. U ime Aldea riječ ima izvjestitelju u sjeni, gospođa Majsner. Zahvaljujem predsjednice. Govorim danas u ime kolegice Urlike Müller, koja nažalost nije mogla biti ovdje s nama. Ona je izvjestiteljica u Sjeni i ona mi je ostavila svoje ključne točke za izlaganje. Zahvaljujem izvjestiteljici. Urlike Müller kaže da je odradila solidan posao, ovaj joj se dokument jako dopada i također se raduje budućoj suradnji. Mi smo već čuli od prethodnih govornika da je rasipanje hrane tema za koju je jasno da trebamo svi zajedno djelovati i ići u istom smjeru. E, čitav je niz prijedloga iznesen u državama članicama i postoje neka rješenja koja dobro funkcioniraju. Problem je u tome što prehrabeni lanac i lanac opskrbe hranom su vrlo opširni, ali građani su ipak odgovorni za 19, odnosno 53% rasipanja hrane. Što se tiče hotela, oni nisu toliko odgovorni za bacanje hrane, a Ulrike smatra da mjere ne bi trebale biti previše birokratske, zato što moramo dati neto doprinos rješavanju tog problema. Dakle, moramo se boriti protiv ovog problema na razini kućanstava. Postoji problem u informaciji građana E, treba e, se bolje brinuti za e, skladištenje prehrambenih proizvoda u samim obiteljima. Mnoge osobi ne znaju kako to učiniti. To je važna tema za kolegicu. Osim toga, kolegica kaže da informacije moraju doprijeti do svih građana moramo imati bolje kanale komunikacije u Europi i zato je europska platforma nešto što stvarno može dati odgovor na tu potrebu jer svi građani u državama članicama e, trebaju dobiti potrebne informacije. Od ove platforme mi očekujemo ne samo dobre prakse, nego očekujemo to da će lokalni dionici e, na jednostavniji način moći surađivati kako bi se pronašla regionalna zajednička rješenja i izbjeglo rasipanje hrane. Također je rečeno da postoji također spremnost na doniranje hrane. Međutim, treba izbjeći velike troškove e, takvih transakcija. I što se tiče e, donacije hrane, moglo bi se možda zamisliti da imamo regionalnu platformu ili platformu koja se regionalno može prilagoditi kako bi se dala podrška donacijama hrane. U tom pogledu se također može mnogo učiniti na digitalnoj razini. Po mom sudu treba također potaknuti sve bolja rješenja, a ne nametnuti ih. Ulrike je vrlo kritična što se tiče obvezujućih brojki, zato što nemamo jedinstvene metode kalkulacije i jedinstvenu definiciju bacanja hrane, odnosno rasipanja hrane. Dakle, trebamo prvo definiciju zajedničke metodologije, ali sve dok ne budemo znali o čemu govorimo, nećemo moći govoriti o obvezujućim brojkama. Svakako očekujem suradnju s izvjestiteljicom. Hvala. Hvala i vama. A sada u ime zelenih riječ ima izvjestitelj u sjeni gospodin Škrlec. Zahvaljujem gospođo predsjednice. E, na početku želim čestitati kolegici izvjestiteljici Borzan na izvješću u kojem je istaknula vrlo važne stvari koje su bitne za e, sprječavanje raspanja hrane i e, na tome što zahtjeva obvezujuće ciljeve bez obzira što smo mi danas zapravo u paketu cirkularne ekonomije izglasali drugačije, ali treba poslati snažnu poruku prema državama članicama da reagiraju na preveliko raspanje hrane i prema Europskoj komisiji kako bi Europska unija svojim primjerom pokazala ostatku razvijenog svijeta da vodi brigu oko ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda. E, osobno smatram da e, pored e, svega što je izvjestiteljica navela u svom nacrtu izvješća trebamo naglasiti da je prevencija raspanja hrane vrlo važna i to na strani proizvođača koji trebaju voditi više računa o kvaliteti hrane zadržavajući naravno njezinu sigurnost ali isto tako i voditi brigu oko informiranju i edukaciji potrošača koji isto tako trebaju biti svjesni da e, ne samo e, obraćanjem na kvalitetu hrane nego i možemo reći neumjerenim e, kupovinama zapravo doprinose tome da se na kraju hrana baca a i pritome naravno i, energija i voda znači, koja su utrošena za proizvodnju te, te hrane. Očekujem da ćemo i dalje imati kvalitetnu suradnju, da ćemo e, ovim izvješćem doprinijeti da e, se ojača zapravo i svijest, ali i konkretna akcija, e, kao što je izvjestiteljica rekla, na svim razinama u EU kako bi se smanjilo raspanje hrane. Hvala lijepo. Uh, Hvala. Gospodin Pedicini ima riječ. Hvala predsjednice. Na samom početku želim vas podsjetiti na to da smo jučer ovdje vidjeli kako većina vrši diktaturu. Osobno mislim da podpredsjednik odbora Envi je beskorisna funkcija. Još jednom želim naglasiti koliko je sramotna udaljenost vaših klubova u odnosu na demokraciju. Međutim, moram reći izvjestiteljici da ćemo ipak mi dati konstruktivan prijedlog i surađivat ćemo s izvjestiteljima u sjeni na pisanju ovog izvješća. To ćemo učiniti u interesu naših građana, a ne u interesu vaših smiješnih klubova. Smanjenje rasipanja hrane je prioritet za građane. Nije prihvatljivo to što se danas borimo protiv siromaštva, a ipak proizvodimo 173 kilograma bačene hrane svake godine. To ima posljedice na moral, a općenito i na okoliš. Treba informirati građane, e, trebamo imati školske programe koji će biti ciljani i imati bolju komunikaciju s građanima. Moljamo imati bolje označavanje proizvoda. E, moramo poticati na donaciju hrane, posebice za proizvode koji se više ne mogu prodati. Trebamo imati jasnu hijerarhiju, a to je predloženo i u reviziji paketa o otpadu. Kao što je već rečeno, treba spasiti jestive proizvode i dati prednost ljudskoj, a ne životinskoj prehrani. Trebamo imati centralizirano kompostiranje i anaerobnu razgradnju. Hrana e, se vrlo često e, ne obrađuje na najpametniji mogući način, dakle ne vrši se kompost nego se spaljuje odbačena hrana a to zagađuje zrak koji udišemo svakoga dana. To možemo izbjeći sa odvojenim prikupljanjem organskog otpada. Neprihvatljivo je to što takav otpad u nekim državama članicama još uvijek završava u ostali otpad. Hvala. Thank you Hvala vam. Imamo tu još neke kolege koji se žele uključiti u ovu raspravu. Dajem riječ zastupniku Lavi, izvolite. Hvala. ja zahvaljujem eh, izvjestiteljici na izvrsno obavljenom poslu, na onome što nam je iznijela u svom prijedlogu. Međutim, mislim da bi u ovom lancu koji ide dakle od polja pa sve do konačnog korištenja e, proizvoda, e, dakle reći nešto više o, o ovom bacanju. Jasno je da tijekom da duž cijelog opskrbnog e, lanca treba raditi i na svaki mogući način smanjiti e, bacanje. Zavolio bih vas da pogledate koje su to dobre prakse, koje su to znanstvene iskustva u više zemalja. E, to vam pokazuje da postoje učinkoviti alati za e, smanjivanje dakle, bacanja hrane. Nisam čuo ništa vezano uz cijenu proizvoda kojima uskoro ističe rok trajanja. Nekoliko primjera bi vam moglo pokazati kako bi se mogle dakle primjenjivati proporcionalni popusti dakle s obzirom na iste kroka trajanja. Kada idete u trgovinu i vidite tamo litru mlijeka koja uskoro ističe, ona se stavlja E, sa strane, dakle, i ono se mijenja proizvodom koji će duže trajati. Je sada, kada bismo imali popuste koji se odnose na ovakve proizvode, to bi omogućilo da se drastično smanji broj proizvoda koji danas e, evo, završavaju u smeću. Trebalo bi dakle vidjeti malo iskustva vezano uz e, ovakve dakle, akcije Zasigurno bismo u ovom izvješću e, mogli vidjeti evo, ove neke korisne elemente koji bi na ovaj način mogli postati dijelom zajedničke europske politike. E, hvala. Zastupnik GRIP, izvolite. <clears throat> Ja e, to Hvala lijepa. Mislim da je temeljni problem nedostatak e, podataka. I nitko se ne bavi proširivanjem ove vrste statistike. Prije svega mislim evo na področene podatke koji se odnose na bacanje hrane. Mislim da to izvjestiteljica sama uvidjela kada je pripremala ovaj nacrt e, izvješća na međunarodnoj razini imamo mali broj zemalja dakle, koji prikupljaju statističke podatke vezane uz bacanje hrane. To je nešto što imamo primjerice u Japanu, neke evropske zemlje pokušavaju, ali u većini država članica nemamo uopće podatke, imamo dakle samo neke vrste procjena. Dakle, ovih 89 milijuna tona, to je podatak iz 2011. Eh, to je dakle jednostavno neka procjena, dakle to je otprilike ono što završava u smeću. Ali ponavljam, opet procjena i onda pojedine države članice imaju vlastite procjene kada je riječ eh, o količinama moja procjena se daje više manje vezano uz broj stanovnika. Ja sam pogledao te e, podatke i čini mi se da su oni proporcionalni upravo broju stanovnika. to je sve povezano i sa ekonomskim razvojem određene zemlje, dakle sa BDP-om, što je zemlja bogatija, više se hrane baca. To je zasigurno problem. Na koji način tumačiti ove podatke, kako ih ocijeniti, kako na osnovu njih bolje rješavati ovaj problem nadalje. Bacanje hrane se dakle događa na više razina kod Vidimo dakle već u prvim fazama skladištenje i dakle u fazi distribucije proizvoda, odnosno potrošnje. Što se tiče sektora ribarstva, tu se, tu imamo dakle velike količine bacanja, dakle sirovina, jednako je e, sa proizvodnjom voća i povrća te njihovim čuvanjem. Ona pak ovisi o tehnologiji koju imamo na raspolaganju. Nadalje je tu lanac distribucije, dakle što je veća mreža, bolji su standardi, bolja je kvaliteta. Naročito kada je riječ dakle, o neprerađenim e, sirovinama. Primjerice ova poznata kriva mrkva ili jedan, e, jedno drugo povrće koje nije naročito lijepo ili neka vočka koja je e, nešto možda malo manja, nije gora u smislu kvalitete i prehrambene vrijednosti, ali ona svojim dakle izgledom, oblikom ne poštuje standarde velikih trgovačkih lanaca. I upravo ova želja za standardizacijom je nešto što se nameće proizvođačima i onda evo vidimo koliko se već u toj fazi hrane baca. Dobro, voće se može iskoristiti u neke druge svrhe, primjerice za izradu sokova i možda su tu kubici nešto manje, ali to je ta situacija. Dom Lordova u Ujedinjenoj kraljevini je proveo jednu istragu upravo ovim pitanjima. To je jedna zanimljiva studija koju sam pročitao. Dugo je trajala izrada e, te e, studije. E, međutim, ovdje evo, je riječ o proizvodima koji su izvrsne kvalitete, ali ne poštuju neke druge standarde. I evo, gospodin Lavija je također rekao da cijena proizvoda koji je pred e, istekom roka trajanja, da bi njegova cijena trebala biti niža u odnosu na svjež proizvod iste vrste. To je nešto s čime se slažem. Htio bih reći još nekoliko riječi o suradnji između dakle, zainteresiranih strana države i veliki trgovački lanci i prerađivačka industrija, primjerice u ovom slučaju Ujedinjene kraljevine, doveli su do prijedloga za suradnju između različitih e, mreža distribucije. Tesco je u toj studiji dosta dobro prošao. Evo, ne govorimo o studijima vezanim uz moju zemlju, već evo studiji koji je odradio Dom Lordova. Dakle, oni su elaborirali jedan model na osnovu kojeg su vidjeli dakle, koji su vremenski rokovi za distribuciju proizvoda putem velikih lanaca koji onda potom dio tih proizvoda usmjeravaju u donacije. Dakle, oni najbolje znaju koji su korisnici onda tih proizvoda. Naravno, tu bi trebalo predvidjeti odgovarajuću poreznu politiku i onda postići dobre rezultate. Na osnovu podataka evo, do kojih sam došao, mislim da je to dosta dobar smjer koji bismo mogli slijediti. Bacanje, dakle, prerađene hrane koju su potrošači kupili. Mislim da se na to neće moći utjecati ukoliko ne apeliramo na savjest građana. Jer često ti proizvodi stoje niže i ljudi ih više kupuju, a onda kada ih ne konzumiraju u tom određenom roku, onda ta hrana završi u smeću. Mislim da je to također problem vezan uz senzibilizaciju potrošača, njihovo informiranje. Dakle, za proizvodnju jednog kilograma govedine potrebne su dakle, tisuće litara vode. Dakle, tog kilu mesa valja prodati i potom potrošiti. Dakle, moraju jednostavno postojati te mogućnosti. Ovo izvješće je doista zanimljivo. Ovdje je riječ o bioekonomiji, o kružnoj ekonomiji. Imamo brojne resurse koji su obnovljivi, ali su ali njihova kvantiteta ograničena. Prisjetimo se dakle mogućeg utjecaja na okoliš. Uh, hvala lijepo, zastupnica Kostinger. Izvolite. Hvala lijepa. Zahvalila bih izvjestiteljici na obavljenom poslu. Važno je razlikovati dakle bacanje hrane i onu hranu koju možemo reći koja se prirodno izgubi u lancu. Dakle, ovdje bismo trebali e, ponuditi odgovarajuća rješenja na ove probleme. Pojedine države članice raspolažu različitim rješenjima za ove probleme. Francuska je tu evo, preuzela jednu vodeće mjesto i zato mislim da je korisno da učimo jedni od drugih, vidimo gdje je moguće pronaći primjere dobre prakse, gdje imamo, s druge strane, donesene zakone koji ne ispunjavaju naše ciljeve. E, često se loše tumači činjenica da je primjerice u e, prehrambenoj industriji već postoje određene dakle, elementi e, kružne ekonomije. Imamo slučaj da se primjerice u slučaju teletine iskoristi da 99% životinje, dakle mislim pritom i na uši i na kosti, dakle imamo e, kao što vidite primjere u kojima se evo ovaj otpad životinskog porijekla dakle koristi. I mislim da bismo trebali uzeti u obzir e, činjenicu da se ove prakse primjer dobre prakse koriste u nekim e, državama članica. Kada je riječ o kućanstvima, 50, e, evo, pa bacaju čak 53% dakle kupljene hrane. Tu države članice ne mogu intervenirati u ovu e, privatnu dakle, sferu privatnog života, ali bilo bi dobro djelovati primjerice na u školama, poput ovih e, programa dakle, distribucije voća i mlijeka. Mislim da su to dosta uspješni evo, recepti programi već utječu dakle, na izbor djece. Mislim da bismo trebali također reći nekoliko riječi o tome da su prehrambeni proizvodi često i jeft, previše jeftini. Kada pogledamo razvoj e, cijena, vidimo primjere cijena koji uporno pada. To je primjerice baš slučaj sa prehrambenim proizvodima i to znači strašan pritisak e, na proizvođača hrane, na poljoprivrede. Evo, zato su prehrambeni proizvodi postali proizvod koji je moguće tako lako baciti. Mislim da po tom pitanju moramo učiniti još mnogo toga i mislim da ćemo u tome uspjeti. Međutim, valja naglasiti da je potrebno ovdje odabrati mjere koje ćemo koristiti, dakle rješenja koje ćemo primjenjivati i dakle provoditi ciljane kampanje. Evo još jednom bih zahvalila izvjestiteljici. Drago mi je ako bude mogla dati svoj doprinos e, u izradi ovog izvješća. Thank you uh, uh, Uh, Hvala, evo tu smo došli do kraja popisa govornika. Pa, imamo ovdje predstavnike komisije. E, gospođu Kopulu, izvolite, imate riječ. Evo, izvolite. Hvala lijepa. Mi bismo također zahvalili zastupnici e, Borzan na ovom sveobuhvatnom e, izvješću. Sa zanimanjem smo poslušali e, komentare zastupnika. Slažemo se da je potrebna koordinirana politička akcija da bi se spriječilo bacanje hrane, a da se pritom ne dovode u opasnost trenutni standardi sigurnosti hrane. Mislim da je to važna poruka koja proizlazi iz ovog izvješća. Europska komisija se zalaže da predvodi dakle ovu borbu protiv bacanja hrane i želimo postići napredak ka ostvarenju e, dakle održivog cilja da prepolovimo količinu bacanja hrane do 2030. Imamo e, mjere dakle na razini komisije koje se nalaze u paketu za kružnu ekonomiju koji je usvojen 2015. Iz rasprave je postalo jasno da prevencija bacanja hrane traži od nas djelovanje na svim razinama, globalno, evropsko, dakle nacionalno, regionalno e, dakle djelovanje uz uključenje e, svih e, dakle strana u prehrambenom lancu. To znači razvoj sinergija, a moramo istovremeno imati na umu da se određene akcije poduzimaju na zato prikladnoj razini djelovanje na europskoj razini možda nije uvijek najprikladnije. Možda postoji situacija kada je najbolje djelovati na razini, na lokalnoj razini i na razini, dakle, lokalnih proizvođača hrane. Dakle, tu naše djelovanje može imati svojevrsnu dodatnu vrijednost. Ključni element našeg akcijskog plana je, dakle, uspostava platforme. Ta platforma za prevenciju bacanja hrane je utvrđena ove godine, već, prošle godine već smo održali sastanak u studenom. To je jedinstveni forum, dakle ne još jedan forum u nizu, već forum koji se koncentrira na djelovanje. svi važni igrači, dakle, u prehrambenom lancu, države članice, proizvođači, dakle, svi su prisutni u njemu i žele, dakle, podijeliti vlastito iskustvo, pronaći nove mogućnosti i replicirati uspješne e, modele i to će, dakle, dovesti do sprečavanja e, bacanja hrane u Europskoj uniji. Već čitav niz akcijskih planova koji su u tijeku dakle kojima bi se olakšalo doniranje hrane, ohrabrilo bolje korištenje neprodane dakle hrane kao stočne hrane, te učinkovito korištenje dakle datuma na proizvodima. Još jedan aspekt koji je jako važan je metodologija izračuna bacanja hrane. To je osnova za naše djelovanje i danas je poznato da nedostaju potrebni statistički podaci. je zakonodavni e, prijedlog da se izmjeni direktiva o otpadu, dakle o njom smo danas ste jutros e, glasali, pokušava upravo popuniti tu prazninu uz uključivanje nove metodologije koje će tražiti od država članica da smanje bacanje hrane u svakom e, dijelu dakle mm, lanca opskrbe te da svake godine izvješćuju ili svake druge, svake dvije godine dakle o napretku koji su postignule. Dakle nadzor bacanja hrane bi trebalo omogućiti usklađivanjem e, metodologija na europskoj razini. Tu metodologiju će usvojiti komisija putem provedbenog akta i to će omogućiti svim dionicima da podijele dakle do najbolju praksu a to će nam omogućiti da pratimo napredak Europske unije, dakle, ka ispunjenju cilja za održivi razvoj, kojima se želi, dakle, za polovicu smanjiti količina bačene hrane do 2040. Dakle, mi radimo na pripremi ove metodologije, održali smo e, sastanak ove platforme, prve rasprave, dakle, u studenom i provedbeni akt se može usvojiti samo nakon što je usvojena okvirna direktiva o otpadu, zato što je to zakonodavni akt koji sadržava pravnu osnovu koja može omogućiti dakle, komisiji da usvoji provedbeni akt. naš povjerenik se osobno zalaže za ova pitanja, vjerojatno ste ga čuli, on je entuzijastičan, on ohrabruje države, članike i sve dionike da počnu djelovati i da se uključe u ovaj proces dakle, smanjenja količine bačene hrane. On bi doista htio da Evropska unija povede u bitku na svjetskoj razini i želi da države članice izrade dakle programe za prevenciju bacanja hrane do 2019. i da to bude dakle nit vodilja na europskoj razini. Hvala lijepo. dajem riječ izvjestiteljici. Izvolite, zastupnice Borzan. Uh, poštovane kolegice i kolege, svim vam se zahvaljujem na doprinosu u raspravama i kao što sam rekla, um, dakle, ovaj prijedlog izvješća uh, zbog svog ograničenja uh, u našim pravilima je ovakav kakav jest, ali mnogi od vas su dali dobre primjere, gospodin Lavija sa, svojim, e, svojom raspravom kao i ostali kolege da, da ne imenujem posebno svakoga e, imate priliku naravno kroz amandmane e, izvješće poboljšati kako bismo zaista imali u konačnici jedan dokument s kojim ćemo biti ponosni. Hvala. Thank you very much. Um, Hvala vam puno. Imamo znači 31. sjećan, koji je rok za podnoženje amandmana 12 sati. Vjerojatno će se glasati u odboru 10. i 11. travnja ove godine. Sada imamo znači e, de, točku dnevnog reda 10. To je odgođeno od jučer Znači, obvezujući e, obvezujuća godišnja smanjenja emisija stakleničkih plinova po državama članicama do 2030. godine. Izvjestitelj je gospodin Gerbrandi. Drago mi je da ste uspjeli znači, riješiti vaše probleme za transportom. Da, gospođo predsjednice, hvala vam na strpljenju da imao sam problema sa prijevozom i nisam uspio jučer doći do Brisela. Što se tiče e, znači želim zahvaliti Giovaniju na dobro obavljenom poslu unadak dvije godine tijekom predsjedovanja ovim odborom te također čestitam vama novoj predsjednici. Dijeljenje tereta. Prije svega sjećamo se e, glasanja u prosincu o ETS-u. Mogu reći da što se tiče tog e, dosija imali smo znači zbilja dinamičnu raspravu prethodnih mjeseci i sa svim priticima od e, industrije i tako dalje zaboravljamo zapravo da se znači ETS znači je dio znači čini 40% e, emisija u Europi, a svi ostali sektori, e, ne te sektori, 60%. To je izuzetno važno naglasiti. Na razini individualnih država članica imamo različitu sliku, negdje 90% emisija dolazi iz sektora koji su pokriveni ovom uredbom. Želim isto tako zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni. Prije nego što počnem govoriti o sadržaju, na njihovoj podršci u ovim e, uskim rokovima koje smo imali. Morali smo naravno uzeti u obzir razvoj u vijeću te ideju da će se e, u e, ožujku Europsko vijeće posvetiti pitanjima klimatskih promjena. Ja sam e, Pariški e, sporazum zapravo uzeo kao nit vodilju za moj izvještaj. Da vas malo podsjetim, e, Pariški sporazum govori o ciljevima, znači ispod dva stupnjeva Celzijusa, čak 1,5 stupnjeva Celzijusa. Jako je hitno e, implementirati te ciljeve. Ovi ciljevi znače da imamo samo pet godina koje nam stoje na raspolaganju u okviru e, proračuna ugljika. Znači pet godina mi smo već sada prešli 1,5 e, stupnjeva. Do dva stupnja imamo 20 godina. Kad e, govorimo o pariškom sporazumu i govorimo o tome koliko je to važno postignuće, moramo biti svjesni koliko je situacija hitna kako bismo uspjeli postići ciljeve upisane u pariški sporazum. Drugo, to je moj prvi amandman, ja mijenjam ime ove uredbe, a to nije samo semantičke prirede, prirode. Moram reći da je čudno da najvažniji zakonodavni akt što se tiče klimatske, klimatskih promjena, da smo na, iznašli ime koje nitko ne razumije. Što to znači raspodjela tereta? Nitko to ne razumije, možda nekoliko ljudi u e, klimatskom mjehuru u Briselu. Mi možemo biti ponosni na klimatsku politiku u Europskoj uniji i ja predlažem da znači promijenimo naslov v, znači zakon o e, klim, djelovanju na području klime. A kao što sam rekao, to je dio tog mog prvog amandmana i to nije samo sam, semantička e, promjena. Što se tiče sadržaja, prije svega ono što nedostaje, što imamo u zakonodavnim aktima o ETS-u je predvidljivost na dugi rok. Ova uredba ne ide dalje od 2030. godine i ne govori se o tome da imamo vrlo stroge klimatske ciljeve do 2050. godine godine. To e, govori o investicijama do 2030. godine, ostvarivanju ciljeva, ali to treba uzeti u obzir i ovaj rok do 2050. godine. E, moramo imati na umu da naravno neki pozitivni koraci na kratki rok mogu dovesti u opasnost e, dugoročne ciljeve. Isto tako važan element želim e, povećati e, razinu ambicioznosti ove uredbe ne mijenjajući cilj e, do 2030. godine, ne mijenjajući individualne borke za države članice, niti usmjerenost ako e, to ne napravimo i ako se držimo komisijenog prijedloga, onda cijeli niz država članica će moći emitirati više stakleničkih plinova u prvim godinama e, primjene ove uredbe od 2020. godine nego sada. Mislim da je hitnost e, tog pitanja klimatskih promjena takva da ne smijemo to dopustiti. Ne smijemo dopustiti da se totalne, znači ukupne emisije povećaju u cijelom periodu. Mm, moramo u svakom slučaju već sada podcrtati i sa linarnim redukcijskim faktorom započeti 2020. godine. Isto tako imamo dobar argument za sljedeću stvar. Mijenjam znači ove kredite LULU-CF i zahtjeve za korištenje. I komisijin prijedlog se osniva na e, ciljevima energetske učinkovitosti od 27% do 2030. godine. To je promijenjeno na 30%. To znači da automatski zahvaljujući većoj, većem cilju energetske učinkovitosti ćemo emitirati manje stakleničkih plinova. Na primjer, E, vezano uz okoliš. Znači kad govorimo znači o ovom cilju od 30% do 2030% samo određeni broj LULUCEF kredita će biti dovoljno za idealni put. Ja sad tu e, se ne smanjujem sa 280 na 78, no mislim E, da tu treba ipak e, biti e, fleksibilan i zbog toga predlažem da smanjimo sa 280 milijuna na 190 milijuna LULUCEF kredita. Moramo imati na umu da iz lipnja prošle godine stajalište parlamenta je bilo 40%. Kad govorimo o LULUCF-u, Izuzetno je to važno za države članice kako bi smanjili svoje troškove sukladnosti. Mnogi su o tome govorili, no izuzetno je važno da imamo u vidu i dugoročne ciljeve klimatskih promjena. Šume koje rastu i koje će biti posjećene i zatim spaljene u spalionicama će emitirati CO2. Zbog toga želim ovdje uvesti dugoročne ciljeve i određena jamstva koja bi nam osigurala da ne gledamo samo ročno nego dugoročno na stvari da imamo zapravo dugoročne ciljeve i kapacitete sekestracije eh, ugljika. Isto tako moramo pomoći poljoprivrednom eh, sektoru u smanjenju emisije i postizanju ciljeva. Imamo posebni eh, posebno izvješće Europskog revizorskog suda i stoga je jasno da se ne koristi puno e, novca koji dolazi iz naše poljoprivredne politike koje bi se koji bi se trebao koristiti za klimatske akcije i klimatsko djelovanje. Time bismo mogli e, puno postići u borbi protiv klimatskih promjena. I na kraju, gospođo predsjednice, Mislim da e, djelovanje koje bi moglo polučiti e, brzog uspjeha je e, znači akcija na renoviranju i obnovi zgrada. To moram reći je zapravo jedan instrument poticaja koji je izuzetno ključan i ja predlažem stvaranje posebnog fonda za to 150 milijuna emisijskih jedinica E, u okviru tri godine koji odgovaraju otprilike 750 milijuna eura, a to se može posvetiti e, renoviranju, obnovi zgrada posebno u središnjoj i istočnoj Europi. Moramo pomoći tim državama kako bi postigli svoje ciljeve u okviru e, klimatskih djelovanja ove uredbe. Gospođo predsjednice, ovaj prijedlog je u potpunosti u skladu s onim e, što je e, vijeće Europsko vijeće iz 10. mjeseca 2014. godine zatražilo od komisije. Ja ne želim promijeniti e, sustav, ne želim ništa mijenjati u individualnim ciljevima, pojedinačnim ciljevima država članica, no mislim da klimatske promjene moramo možda ozbiljnije uzeti e, u razmatranje nego što se to čini u okviru ove uredbe. Evo, ovo su glavni argumenti za moj prijedlog. E, veselim se e, zajedničkom radu sa izvjestiteljima u Sjeni i sada očekujem njihove prve reakcije. Hvala. Hvala gospodine Gebrandi. Sada dajem riječ izvjestiteljima u e, Sjeni, gospođa Ajoš u ime EPP-a. Hvala. Gospođo predsjednice, hvala gospodinu Gerbrandiju na prezentaciji. Što se tiče vašeg prijedloga, čini mi se da imamo tu dva kontradiktorna elementa. Znači, imamo e, prijedlog za smanjenje 30% u okviru e, u odnosu na 2005. godinu te da znači krenemo sa tom e, silazećom e, putanjom od 2020. godine, no referentna godina je 2016., 2017., 2018. godina emisije će sigurno biti e, ispod cilja za 2020. godinu, a uzimajući u obzir da su te godine 2016. do 2018. su krizne godine, a komisija uzima državama članicama određene emisijske jedinice na koje oni imaju pravi. Moram reći da je ovo zapravo vrlo kontroverzni dio ovog prijedloga. Gospodin Gerbrand je uložio određene amandmane Mm, o tome ćemo kasnije s njim razgovarati. No, tu također postoji problem računanja emisijskih jedinica emisija vezano uz korištenje zemljišta. Mislim da je sustav asimetričan jer moramo e, izračunati, uzimati u obzir emisije, ali ne i smanjenje. To je ograničeno na 180 milijuna tona. Mislim da trebamo uzeti u obzir činjenicu da apsorpcija e, CO2 od strane šuma je najprirodniji sustav apsorpcije CO2 i taj sustav je puno jeftiniji jeftiniji od e, tog sustava hvatanja ugljika. Imamo znači određene mehanizme fleksibilnosti, neću se sa time e, baviti, imat ćemo naravno amandmane vezano uz to i moći ćemo o tome sigurno još dodatno razgovarati. No, gospodin Gerbrandi, e, Gerbrandi također predlaže da se promijeni ime uredbe. Naravno, jasno je da niko ne razumije ovaj e, naslov preraspodjela tereta. Slažem se također sa vašim prijedlogom vezano uz obnovu starih e, zgrada i energetsku učinkovitost. To je nešto izuzetno važno. Imamo puno, puno zgrada u europskim e, zemljama koje možemo poboljšati sa iz tog aspekta energetske učinkovitosti. Slažem se sa sustavom uzimanja u obzir e, razine BDP-a po stanovniku kako bismo raspodijelili troškove. Imamo znači ovaj e, sporazum u vijeću koji je dogovoren i to trebamo u svakom slučaju poštivati. Što se tiče vaših e, svih amandmana, govorite o 2007. godini vezano znači, e, za razinu emisija za 2016. i 2017. godinu i e, za tri godine pomiče e, ovaj početak linearnog smanjenja. No imamo države članice gdje smanjenje emisija je prije svega posljedica krize u normalnim e, gospodarskim uvjetima te države članice bi imale veću razinu emisija. A u budućnosti ćemo smanjiti kvote emisija na koje oni mogu imati pravo. Mislim da komisija je svjesna sama i priznaje sama taj problem i ona će uspostaviti određeni sustav kako bi nadoknadila državama članicama e, e, ako E, budu se pridržavali ciljeva. Što se tiče znači smanjenja od 2031. godine, smanjenja za sve, Izvjestitelj se osniva na pretpostavkama komisije gdje ćemo imati usklađivanje emisija po glavi stanovnika od 2030. godine. Mislim da će za, 2030. godinu imati približavanje tih brojki po glavi stanovnika, no nećemo imati pravo usklađivanje i postojeće e, sigurno razlike, posebno što se tiče prihoda po glavi stanovnika u državama članicama i to moramo uzimati u obzir. Na primjer, ako nema više e, emisija u državama članicama, je posljedice toga da je e, prihod po glavi stanovnika također manji u određenim državama članicama. Ovaj horizont 2050. mi se čini malo preuranjen. A kad govorimo o smanjenjima određenih apsorcija od strane LULUCF-a, imali smo znači e, prijedlog smanjenja od, e, sa 280 miliona na 190 miliona prijedlog komisije ne koristi sav potencijal tog instrumenta koji je izuzetno važan za određene države. Radi se o apsorpciji, prirodnoj apsorpciji CO2. Radi se o prirodnjem sustavu, o skladištenju i hvatanju ugljika i žalim, ali tu se ne slažem s vama. Isto tako izvestitelj govori o, e, znači, o drugoj polovici stoljeća i e, net e, nultim emisijama, ne znam kako ćemo stići do toga određeni poljoprivredni industrijski proizvodi, jednostavno neće moći biti proizvedeni, a da se također e, ne emitira e, CO2. To moramo u svakom slučaju uzeti u obzir kad govorimo o apsorpcijama tih sektora. Logično je da se to uzme u obzir na ovaj ili onaj način. Isto tako nam e, nudite E, sustav dražbi koji je vrlo složen, imamo e, datume, definirane količine i tako dalje. Za mene to nije previše razumljivo i čini mi se dosta složenim. To zapravo stvara određeni e, bis ETS sustav, to ćemo morati zbilja dobro proanalizirati. a mislim da ćemo morati smanjiti i troškove zbog evidentnih razloga za države članice. Za neke države članice to znači da postoji e, važna mogućnost u okviru LULU-CF-a, no isto tako treba uzeti u obzir sve sektore i sve mogućnosti koje postoje u okviru različitih sektora. Za za mnoge zemlje je to izuzetno važno. Trebamo to uzeti u obzir, ali nastavit ćemo raspravu vezano uz to i sigurno ćemo postići sporazum. Zahvaljujem gospođi juso Sada gospođa Dali ima riječ. Hvala predsjednice. Započet ću zahvalom gospodinu Gerbrandiju na ovoj prezentaciji. Zahvaljujem također na amandmanima koje je predložio već je mnogo toga pokriveno govorima prethodnih govornika, tako da neću duljiti. Htjela bih na samom početku reći da se slažem sa gospodinom Gerbrandem kad kaže u svom izvješću da se moramo kretati prema niskougljičnom gospodarstvu. Pariški sporazum koji je usvojen prošle godine mora učiniti to da ovaj razvoj bude nereverzibilan, nepovratan. Već je to spomenuto mnogo puta, ali nema smisla govoriti isprazne riječi o tome koliko je, su važne klimatske promjene i koliko je važno postići rezultate Pariškog sporazuma a onda s druge strane ne činiti ništa. Zato je važan ETS i važan je ovaj komad zakonodavstva. Mislim da ova nova uredba za klimatske promjene tako ću je nazvati, svakako je na razini ambacija Pariškog sporazuma i zato je temelj globalnog zalaganja ne samo da se ostane ispod dva stupnja Celzijevih, nego i da se dođe do cilja od 1,5 stupnjeva. Ta uredba treba biti u skladu sa e, ciljevima Europske unije smanjenja eh, od 95% eh, stakleničkih plinova. Moramo na kraju svega postići te ciljeve smanjenja emisija. I zato dajem podršku pristupu izvjestitelja koji predviđa dugoročnu putanju, jer Inače ne možemo zajamčiti e, predvidivost za države članice i za ulagače. Ako želite poticati ulagače u e, poljoprivredi, zgradarstvu, industrijske procese i ako želite se maknuti od industrija koje troše puno ugljika, onda morate se baviti ne samo periodom od 5 do 10 godina, nego trebamo gledati još više naprijed i moramo osigurati to da dobijemo e, instrumente koji će nam dati podršku u tim nastojanjima i idućih godina. Zato vjerujem da će takva uredba donijeti više struke e, prednosti dovest će nas do e, ekonomije koja pazi na svoj okoliš, a s druge strane e, vidjet ćemo da e, mjere na razini Europske unije će nam omogućiti da smanjimo emisije i da imamo gradove gdje se bolje može živjeti, da smanjimo siromaštvo i da stvorimo veći broj radnih mjesta. Mislimo da je u interesu sviju da ova uredba bude što više poštiva na sljedećih deset godina. Ona mora biti provediva, mora biti realistična. Mora e, biti orijentir djelovanju država članica, mora biti transparentna i mora imati također mogućnost pisanja dokumenata o sukladnosti. mislim da će to biti pravi smjer, ali svakako očekujem e, stručne rasprave s kolegama u sklopu odbora ENVI. Nadam se da ću dobiti više saznanja o mišljenjima koje će izdati drugi odbori. Hvala. Zahvaljujem. Gospođa Konečna ima riječ. Zahvaljujem predsjednice. Gospodinu Gerbrandiju zahvaljujem na ovom tekstu koji je pripremio. Glavni cilj je primijeniti Pariški sporazum, a i zaključke vijeća. Međutim, poštovani kolegi i kolegice, znamo da zaključci vijeća nisu u skladu s ciljevima iz Pariza. Zato Drago mi je što se Pariz pominje u ovom tekstu izvjestitelja. To je važan signal koji parlament odašilje. Povijest se ponavlja još jednom. Mi pišemo uredbu o smanjenju emisija ugljičnog dioksida u e, području industrije, ali uvijek postoje neki sektori koji izbjegavaju propise ili koji falsificiraju rezultate. To smo već vidjeli u automobilskoj industriji. Zato mi je drago što se pokušavaju uključiti područja kao što je otpad, stvaranje otpada, zgradarstvo i poljoprivreda. Mi želimo smanjiti emisije za 30% u odnosu na razinu iz 2005. godine. Danas je jasno to da ćemo imati jasnu sliku u emisijama tek kad budemo uključili u sve paketo o smanjenju iz 2006. godine. Europska unija na temelju do sad poduzetih mjera neće uspjeti postići cilj smanjenja emisija. Ali već smo na putu prema smanjenju od 20% do 2030. godine, odnosno na rezinu iz 2005. Ako želimo bolje rezultate, morat ćemo donijeti nove mjere. U ovom prijedlogu sviđa mi se to što se želi raspodijeliti teret među državama članicama. I to na temelju mm, BDP-a po glavi stanovnika. Čini mi se da je to korektno i dobro je imati na umu načelu solidarnosti i učinkovitosti po pitanju troškova. To su dva načela koja nam moraju biti niti vodiljem. Drago mi je E, odnosno e, nije mi drago što je izvjestitelj malo razvodnio ove pojmove. Pitam komisiju sljedeće. Zašto je početak razdoblja za dodjelu emisijskih kvota u 2020. godini? Trebali bismo imati istu godinu početka kao i za raspodjelu tereta. Nažalost, trenutni propisi idu na uštrb onih država koje su već uvele hrabrije propise za smanjenje emisija CO2. Dakle, države koje poštuju propise kazne se, a one ostale države e, se nagrađuju. Mislim da to nije u redu. smanjenje emisija do 2030. godine treba ići prema krivulji koja će se baždariti na temelju statistika iz 2020. godine. Ja nisam potpuno suglasna s ovim prijedlogom jer moramo uključiti neke e, granične vrijednosti koje su e, značajne za dodjelu kvota sustavu ETS-a. Ne sviđa mi se kategorizacija država članica na temelju emisijskih kvota. Države članice su podijeljene na tri skupine. U tom pogledu prijedlog izvjestitelja nije dobar. Oni koji već danas ne poštuju preuzete obveze pokušavaju izmijeniti sada propise kako bi izbjegli kazne nakon 2020. godine. To su Njemačka, Nizozemska i tako dalje. Mislim da bi se rokovi trebali poštivati. Žao mi je što ću morati otići s ove rasprave zato što je ova točka odgođena i imam drugu obavezu. Hvala. Sljedeći govornik. Gospodin Eichhout. Zahvaljujem gospodinu Gerbradiju na ovom ovoj prvoj verziji. Počnimo od naslova. Meni se sviđaju oni naslovi koji su bolje razumljivi za sve osobe koje ne žive u Briselu i nemaju posla sa institucijama. Dakle, ako želite promijeniti naslov na temelju ovog načela, onda to treba učiniti. Jer mislim da sada ovdje izvjestitelj je dodao neka poboljšanja u odnosu na prijedlog komisije Mm, tu mislim na početnu godinu, na dugoročnu perspektivu, na smanjenju instrumenta fleksibilnosti. Izvjestitelj predlaže nešto čime se još ne provodi pariški sporazum. Na tomu moramo još poraditi. I mm, kolega iz e, Pučana počeo govoriti o tome, mm, govoriti da ne zna može li podržati nulte emisije. Evo, imam dobre vijesti za vas. Imamo Pariški sporazum. Svi oni koji su rekli da je Pariški sporazum super, oni su potpisali to da moramo imati nulte emisije u drugoj polovici stoljeća za cijeli svijet. To znači da bogatija područja moraju brže djelovati, a tu spada i Europa. Dakle, ako mi kažemo da bi svijet trebao doći do nultih emisija u drugoj polovici ovog stoljeća, što piše u Pariškom sporazumu, onda to znači da Europa mora brže reagirati. Izvjestitelj je nešto rekao o dugoročnoj perspektivi, ali također nešto govori od minus 80, minus 95%. To je vezano u scenarij od dva stupnja ali ne govorimo od minus 80%. Čini se da se on više ne referira na to. Možete očekivati naše amandmane kojima ćemo još poboljšati vaš prijedlog, gospodine Gerbrandi. Time dolazim do instrumenta fleksibilnosti. Ovdje postoji zanimljiva stvar koju je izvjestitelj već e, naveo u svojoj uvodnoj izjavi. Ako govorimo o LULU-CF-u, o tom instrumentu fleksibilnosti, on kaže da bi fleksibilnost trebala biti manja, ali onda u prijedlogu on nije uzeo brojke iz procjene učinka. Pitanje je zašto, ali ja mislim da postaje još važnije imati temeljno pitanje i odgovoriti na njega. Želimo li mi povezati ta dva elementa? Jer ako govorimo o emisijama za korištenje zemljišta, onda one imaju drugačiji efekt u odnosu na emisije iz fosilnih goriva. E, govoreći o sustavu sukladnosti i drugi, iz drugih aspekata, dakle znanstveno govoreći, čini mi se da bi bilo bolje ne povezati ova dva elementa. Mislim da će to biti važna rasprava koju ćemo voditi oko te teme. Dakle, možete očekivati naše amandmane kojima ćemo preduhitriti vaše djelovanje u sklopu pregovora o tom pitanju. Što se tiče, tiče instrumenta fleksibilnosti ETS-a, Izvjestitelj se uopće ne dotiče te teme. Ne znam, možda jer dolazi iz Nizozemske, možda je to razlog, ali možda je čudno to što dozvoljavamo bogatijim zemljama da koriste fleksibilne instrumente u ETS-u, a s druge strane oni dobivaju emisije besplatno i onda ih mogu koristiti u sektorima koji nisu u ETS-u. Mislim da je to e, tema za raspravu i o tome ćemo govoriti e, u našim amandmanima. I još posljednje što sam htio reći o dražbovinoj platformi. Ne znam uopće koji bi bio razlog da je vežemo za početnu godinu? Da, kad govorimo 150 milijuna, zašto moramo imati tu početnu godinu? Znači li to da ako izgubimo tu e, godinu, onda ćemo izgubiti i dražbovnu platformu? To mm, bi bio trenutak kad mi podržavamo ideju platforme kako bismo osigurali da ćemo imati e, jeftinja rješenja u državama članicama, ali s druge strane ne želimo da to ovisi o početnoj godini, onako kako to piše u izvjestiteljevu dokumentu sada. Dakle, dajemo podršku smjeru, ali ćemo dati prave e, prijedloge kojima ćemo pokušati provesti Pariški sporazum. E, tako da idemo u susret onima koji izjavljuju da žele provesti Pariški sporazum, a onda to u praksi ne čine. Hvala. Zahvaljujem gospodine Eichhout. Ovdje je moj popis. Gospođa Evi ima riječ. Zahvaljujem predsjednice. S našeg stajališta također Moramo reći da su amandmani koje je izvjestitelj predložio prihvatljivi posebice u trenutku kad se govori o ciljevima za 2050. godinu. To je dugoročna perspektiva. Unatoč tomu što, kao što je kolega Eichhout rekao, tu se govori o postizanju cilja ispod 80%. Što se tiče fondova, odnosno sredstava, naše stajalište je sljedeće. To bi mogao biti dobar put, unatoč tomu što postoje druge mjere e, energetske učinkovitosti, na primjer, koje bi mogle biti mnogo efikasnije. Što se tiče ETS-a, mi ne smatramo da prijedlog da države članice anticipiraju do 10% emisija do 2025. godine i nakon toga i dalje imaju pravo na anticipaciju od 5%. Mi smatramo da ta ideja nije prihvatljiva, to je opasno da bi se tako mogle potaknuti, e, tako mogla potaknuti kašnjenja u djelovanju i to bi moglo utjecati na konačne rezultate u smanjenju emisija. Prihvatljiv je prijedlog da se smanje krediti za LULUCF, mada mi smatramo da bi bilo prikladnije e, ne koristiti, odnosno ne dobiti nikakav kredit za e, LULUCF. Mi ćemo također uložiti amandmane kojima ćemo pokušati poništiti pojedine instrumente fleksibilnosti kako bismo povisili razinu ambicije ovoga parlamenta koji je noseći stup u rješavanju na ozbiljan način problema stakleničkih plinova koje treba smanjiti. Vrlo dobro znamo to da paralelna direktiva, direktiva o ETS-u, obuhvaća industrijski sektor. Ta direktiva ima mnoge nedostatke. Zahvaljujem izvjestitelju, svakako očekujemo kvalitetnu suradnju u tom pogledu. Hvala. Thank you very much. Hvala lijepo. Imamo članova odbora koji su se javili za riječ. Zastupnica Kostinger, izvolite. Hvala lijepa. Nadovezat ću se na kolegicu Evi. Ja bih e, bila zadovoljna ukoliko bi se izvjestitelj htio posavjetovati sa drugim parlamentarnim odborima koji sudjeluju u izradi ovog izvješća i vezano uz naš prethodni rad e, na Lulu CF-u. Mislim da je važno nastaviti raditi uz tu dozu dosljednosti. E, Mislim da moramo nastaviti surađivati sa odborom Agri, naročito kada je riječ o šumarstvu i sektoru poljoprivrede. Imamo tu važne teme za koje znamo da su međusobno povezane, upravljanje zemljištem i šumarstvo su dva sektora koje su ovdje najviše uključena. Svaki poljoprivrednik, e, svaki dionik, e, dakle u šumarstvu je izravno pogođen klimatskim promjenama i oni imaju doista velik interes u tome da se pronađu dosljedna i provediva rješenja. Zato ne smijemo e, ovdje ne surađivati sa odborom za poljoprivredu. Nadalje, što se tiče mehanizma povezivanja između LULUCF-a i podjele napora, Smanjenje od 190 milijuna tona je teško ostvariti. Izvjestitelji mogu zamisliti to ostvarivanje, ali ovi sektori su, će biti strašno pogođeni. Po meni u raspravi nedostaje jedna točka bez obzira na politička stajališta. Moramo razlikovati dvije vrste CO2. Koliko želimo biti učinkoviti, ovo će biti ključni aspekt. Imamo zeleni CO2 koji je biljnog porijekla, to vidimo primjerice u šumarstvu, biomasa i tako dalje. I potom CO2 iz fosilnih izvora, dakle iz podzemlja. koji se nalazi u ugljenu i koji ne nestaje. Dakle, valja napraviti ovo razlikovanje, tu moramo imati različite parametre za mjerenje. Ukoliko to ne napravimo, onda će naš uspjeh biti ograničen. Potom, skladištenje CO2 mora biti uključen samo mora uključeno samo u sektor poljoprivrede jer će za druge sektore poticaj biti preniski. Kada je riječ o mehanizmu za fleksibilnost, moramo jamčiti, e, ja zajamčiti da se uključe sve zainteresirane strane kako bi one znale da će ove mjere donijeti korist. Ukoliko donosimo mjere koje samo stvaraju dodatnu birokraciju, onda nećemo uspjeti u svojim namjerama. K paket za klimu i energiju, sporazum iz Pariza i svi drugi sporazumi će biti too big to fail, dakle preveliki da bi propali a ono što trebamo učiniti je uključiti sve građane. Ne postoji paketa za klim, paket za klimu i za energiju koliko se ne uključi sektor šumarstva. Zato mislim da ih je važno saslušati, a da se pritom izbjegnu polemike. Ne valja tu upirati prstom ili se koristiti raznim klišejima koji se, evo znamo, ljudima sviđaju. Moramo se baviti politikom, ali ulozi su ovdje jako veliki. Moramo dakle prihvatiti doprinos sviju kako bi uspio ovaj prijedlog. Konačni učinak dakle mora biti njegovo pravilno funkcioniranje. Mislim da možemo krenuti dobrim putem. Hvala lijepo, zastupnik Glavija. Hvala lijepo. Zahvalio bih izvjestitelju Gerbrandiju na prijedlogu na uloženom naporu kojim je produbio ovu temu, evo počeš od samog naslova. U Europi često pojednostavljujemo stvari, sve svodimo na kratice, govorimo o uredbi ETS, LULCF i tako dalje. I one su često nerazumljive javnosti, i ne, dakle, ne prenose građanima što je ono o čemu se radi. Dakle, već kada je riječ o samom naslovu prijedloga, tu možemo porazgovarati i razmijeniti mišljenja. S druge strane, dakle, sektor koji nije obuhvaćen ETS-om o kojem danas raspravljamo je jedan temeljni element. S tim u vezi nekoliko komentara vezani uz polazišnu točku, krivulju smanjenja emisija, fleksibilnosti, LULUCF. Dakle, prije svega polazišna točka, amandmani 14 i pet izvjestitelja. Dakle, nacrt mijenja godinu polaska smanjenja dakle, emisija, stavljaju na 2017. To je dakle prosjek emisija za e, razdoblje 2016. do 2018. Na neki način to penalizira određene zemlje koje su već provele svoje politike, uvele mjere, dakle u razdoblju od 2013. i 2020. koji će nadići cilj koji je bio zadan za 2020. Zbog toga bi bilo dobro osmisliti datum, odnosno neki mehanizam koji može valorizirati ovaj rad zemalja koje su već smanjile svoje emisije, kojim neće ići na štetu u odnosu na ovaj trud koji su pokazali. S tim u vezi ću podnijeti amandmane. S druge strane, amandman ima 18 i 6. Izvjestitelj e, govori dakle, o smanjenju emisija stakleničkih e, plinova, razvoditi će 30 do 50. Uvodi obavezu smanjenja za 80% u odnosu na 2005. Dakle, za sektore koji ne pripadaju sustavu ETS-a, dakle u razvoju do 2050. Već u Parizu smo preuzeli obavezu za nastavak smanjenja emisija, dakle uz dugoročnu perspektivu, i da ćemo biti globalni lider u borbi protiv klimatskih promjena. Međutim, preuranjeno je sada govoriti ovako ambicijeznu ambicioznom i obavezujućem cilju. Mislim da bi bilo bolje govoriti o jednom datumu za reviziju ciljeva ili prilagodbu, dakle, smanjenja E, emisije do 2050. s obzirom na međunarodne pregovore, dakle, e, tu su ciljevi za kraj stoljeća i kako bi se omogućio odgovarajući gospodarski rast. Nacrt predviđa i smanjenje gornje granice, dakle, za CF na 150 milijuna tu bih htio dobiti neka pojašnjenja od Europske komisije vezano uz korištenje kriterija za podjelu kvote među zemljama. To je nešto što je komplicirano shvatiti. Tu ću e, također zadržati pravo da, pred, podnesem e, određene amandmane kako bih e, izrazio svoje mišljenje vezano uz nacrt izvješća koje je predstavio izvjestitelj. Hvala lijepo. Zastupnik Lajnen, izvolite. Hvala lijepa. Evo, govorimo o tri obuhvaćena sektora, dakle poljoprivreda, promet i ovdje smo imali dosta sporo donošenje dakle, zakonodavnih tekstova i zato ova uredba dolazi u pravo vrijeme. I sada moramo predložiti, smatram, i obvezujuće ciljeve, dakle za opće smanjenje, a prije svega za smanjenje u određenim sektorima. Kolega Gerbrandi je predstavio dobar prijedlog. Tu vidim neke dobre veze za poboljšanja koje želimo ostvariti. Mislim da trebamo gledati dalje od 2030. To je važno radi dugoročnog planiranja, dakle za sve uključene strane, a možda bismo trebali osmisliti i konkretan plan za e, sve ove sektore za razvoj nakon 2050. Već sada valja stvari sagledavati u kontekstu 2050. Tu je sporazum e, iz Pariza, ali valja voditi računa i o podacima koji će stići u razdoblju od 2018. do 2030. jer u izvješću stoji da će u tom razdoblju Europska unija brzo djelovati, možda i revidirati obvezujuće ciljeve. Polazična točka je 2017. Ovo je zanimljiva izmjena datuma. Međutim, e, ukoliko emisije nastavljaju rasti do 2020. to bi mogao biti problem. Zato bi bilo dobro anticipirati ovu izmjenu, dakle 2017. kako bi sve odmah e, pokrenuli. Potom e, Lulu CF. Ja sam kritizirao činjenicu što ovo donosi svojevremeno razvodnjavanje, dakle propisa vezano uz sektor prometa. Naravno da poljoprivrednici mogu dati svoj doprinos u borbi protiv klimatskih promjena. Kolega Gerbrandi je spomenuo ovu sliku, dakle drv, stabla koje se posadi, potom korištenje e, drveta od tog stabla, dakle, kontrola emisija. Međutim, možda bismo trebali imati na umu jednu sliku šuma, dakle, koje ćemo sačuvati, a ne trošiti to drvo koje bi onda upijala, dakle, kako bi te šume upijale CO2. Tu bi me zanimalo dakle, mišljenje komisije vezano uz ovo pitanje. Imamo mnogobrojna zemljišta, ono, površine u Europi koje bi se mogle koristiti na ovaj način. Na koncu, dakle, obnova zgrada je također jako važna tema. Tu smo već stavili na raspolaganje milijarde eura putem regionalnih fondova, ali sredstva nikad nisu dovoljna i zanima me koliko će složen biti ovaj sustav, dakle aukcije, certifikati, certifikati nove generacije. Nije li birokracija već sad značajna za dionike u tom poslu? Zanima me dakle koliki je administrativni teret i u svakom slučaju ću podnijeti određene amandmane na ovaj tekst. Hvala. Zastupnik Fjellner. podržao bih ono što je rekao gospodin Lavija o nacionalnim e, ciljevima i raspodjeli. Imam problema sa praćenjem ove teme, što bi tu valjalo izmijeniti. Ali prije svega, kao što komisija kaže, BDP je ovdje ključni element za određivanje nacionalnih ciljeva. Koliko smo ozbiljni i kažemo da nam se žuri, Zanima me zašto ne možemo uzeti i neka druga načela osim, e, dakle, procjene troškova kada se zadajemo ove ciljeve. Primjerice, Luksemburg ima dvostruko veći BDP od Švedske. Znam, evo, stanje u Švedskoj jer sam šveđanin. Malta dakle ima polovicu tereta kada je riječ o u odnosu na Švedsku i tu ne vidim nikakvu logiku. Trebalo bi ovdje pronaći jednu zajedničku nit, jer po meni se za sad čini da oni koji emitiraju velike količine stakleničkih plinova da su ovom mjerom pošteđeni. Tu bi tu komisija djeluje na način na koji misle da je najbolje, ali mislim da bi trebao postojati način da se ova situacija objasni, kako ću ja to objasniti svojim biračima, inače mi je to nemoguće, dakle objasniti logiku ovih brojeva, i način na koji su oni distribuirani. Ali evo, dao bih priliku komisiji da nam objasni kako su ovi nacionalni ciljevi obrazloženi putem ovih brojčanih pokazatelja. Drugo, tu je rasprava o cf u Uznemiruje me kada čujem e, izvjestitelja da govori o smanjivanju kredita. Tu su dakle ovi šumski ponori. Jer postoje takvi ponori kada tablo ostari i ono umre, onda emitira dakle, određene emisije. Pa jednako kao sa ljudima koji ostare pa umru. Jedini način da bismo zajamčili učinkovito korištenje ovog šumskog ponora je da ga koristimo, dakle u točno određeno vrijeme na određeni način. I zato se moramo udaljiti od koncepta ideje da je dobro nešto posaditi, samo to tamo pustiti možda bismo dakle, imali tu neke koristi u smislu borbe protiv klimatskih promjena, ali tada se valja na to koncentrirati, a ne samo govoriti aha, tu bismo nešto posadili pa onda tamo to pustili, to će nas spasiti. Dakle, smanjenje kredita za LULUCF dovodi do smanjenja mogućnosti korištenja šumskih pomora, ponora, Dakle, to bi trebao biti dakle, alat za našu borbu protiv klimatskih promjena. Ovo sada koristimo samo 6% dostupnog e, rasta šumskog fonda. Mislim da moramo aktivno promisliti o korištenju šumskog bogatstva u borbi protiv klimatskih promjena i u tom smislu je ovo rezanje kredita loša ideja. Hvala, gospodin Balčak. Hvala. Evo, svi putevi vode u Rim, a u zadnjih godinu dana su, se, su ovi putevi započinjali u Parizu, pa čak je i naziv ovog dakle, dokumenta asocirana na, taj grad. Evo, COP21, dakle, povijesni značaj, zato što smo konačno e, preuzeli, dakle, obvezujuće, dakle, ciljeve za svoje djelovanje. Ja sam uputio pisana pitanja po, povjereniku Kanjeteu i tamo sam pitao u kolikoj mjeri Pariški sporazum predviđa nastavak preuzetih obaveza SAD ukoliko tamo dođe do promjene u administraciji. Jer svaka država koja je potpisala sporazum je postala pravno obvezna, dakle provoditi ga. I dobio sam odgovor komisije da, da dakle, tu postoje zakonodavni propisi za čista postrojenja, čisti zrak, drugi zakonodavni akti i da će tu doći do njihovog provođenja. Tu dakle komisija nije vidjela niti jedan problem, ali evo vidjeli smo inauguraciju predsjednika Trumpa, vidjeli smo da se na njihovoj web stranici, dakle da je nestala, da je nestalo poglavlje o borbi protiv klimatskih promjena, tamo je nova stranica, dakle koja govori o njihovom ulaganju u energetiku, da će se dakle ukinuti plan za e, borbu protiv klimatskih promjena, da će to osloboditi 30 e, milijardi eura, dakle, odnosno dolara, da će to e, pomoći tamošnje u ekonomiju, tako dalje, ali evo ni riječ o borbi protiv klimatskih promjena. Ovaj odbor će se morati koncentrirati na svoje konkretne zadaće, dakle jer Europska unija treba ispuniti svoje obaveze, ali ne možemo zatvarati oči pred razvoju događaja u svijetu. Pa mi smo odgovorni za 10% globalnih emisija. Ah, nosimo se sa problemom na globalnoj razini. Nakon, evo, svega ovo što sam sad rekao, odbor bi mogao postaviti usmeno pitanje komisiji i vijeću da se o tome raspravi na plenarnom zasjedanju. Dakle, postaviti pitanje što će Europska unija učiniti kao globalni igrač da bi se osigurala da će se, dakle, drugi najveći svjetski onečišćivač održati preuzetih obaveza, dakle. Hvala lijepo. E, zastupnik Lenc, izvolite. Hvala. Hvala lijepo. Evo, hvala i izvjestitelju. Nadovezujem se na ono što je rekao kolega Fjellner i što je rekla kolegica Köstinger. Dakle, veza između e, LULUCF-a i drugih mjera. Valja zadržati ovu fleksibilnost koju je predložila komisija. S jedne strane je potrebno poticati dakle, poljoprivredu i šumarstvo, ali uzeti u obzir i doprinose koje e, daje ovaj sektor, to prije svega mislim na organsku proizvodnju, dakle poljoprivrednici u tom smislu imaju ključnu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena. Mislim da ovih, da ovih, ovih 280 milijuna tona u sektoru Luce a ne mogu biti usmjereni i za smanjenje emisija u sektoru prometa i zgradarstva. Potom što se tiče novih referentnih dakle, mjera za šumarstvo, ima, tu su dakle ovih 280 milijuna tona namijenjenih mjerama za fleksibilnost koje valja uzeti u obzir. Međutim, za mene je važna jedna točka, nisam siguran što ovdje izvjestitelj misli, dakle, amandmani 22 i 23, dakle, nenametanje obvezujućih e, ciljeva, dakle, bez toga ne znam hoće li se ovaj cilj no debit e, moći i kako ostvariti. Htio bih čuti neka obrazloženja vezano uz ovo. Hvala lijepo. Hvala kolegama. Sada se obraćam e, komisiji. Gospodin Macke je s nama i pozivam ga da uzme riječ i reagira na ovo što smo čuli. Hvala. Želim zahvali, e, također vam čestitati na izboru kao predsjednice odbora za okoliš. To također e, vam želim u ime svojeg povjerenika. Trebao bih početi sa jednom jadnom e, važnom točkom, a to je dodjela ciljeva. Gospodin Fjana je postavio pitanje vezano uz to, a to nam se znači E, to nas vraća na zaključke Europskog vijeća iz listopada 2014. godine. Šefovi država i vlada su proučavali procjenu učinka i govorili su o tome koje su opcije na raspolaganju kako bismo imali pravičnu e, dodjelu tih ciljeva. Kao što znate, države članice imaju različite financijske mogućnosti, te je zbog toga BDP po glavi stanovnika uzet kao najvažnija vrijednost koja je povezana sa ciljem. Neću sada ulaziti u detalje toga. Učinkovito što se tiše troškova također se treba postići budući da imamo tu fleksibilnost e, u prijedlogu te da ciljevi ne trebaju biti ostvareni samo od strane država članica nego to mogu e, može biti učinjeno i u susjednim zemljama. Time se e, postiže troškovna učinkovitost. Time bismo željeli postići e, tri stvari, biti pravičan, u, e, troškovno učinkovit i isto tako imati integritet sustava. Gospodin Lavija je govorio o izračunu za dodjelu e, fleksibilnosti LULU-CEFA. Tu se vraćamo na zaključke e, vijeća gdje postoji ograničeni e, znači potencijal ublažavanja u poljoprivrednom, poljoprivrednom sektoru posebno što se tiče ovog, e, ove raspodjele tereta. Ako pogledamo različite države članice, onda kad govorimo o poljoprivrednom sektoru imamo različite situacije. Neke države članice imaju veliki udio tih e, emisija e, znači oksidnih trata i za njih dodjela i fleksibilnost je nešto što je važno. Imamo znači taj pristup tri zabrane, oni koji im znači tri e, etape, e, oni koji države članice koje imaju malo problema, koje su nekim imaju neke određene probleme, te također se suočavaju sa velikim problemima ja mislim da je to povezano sa ova dva pitanja. Što se tiče ciljeva prijedloga komisije, mi želimo ispuniti svoje obveze e, u okviru Pariškog sporazuma i to se proteže do 2030. godine. Ako e, gledamo dugoročnije, sa strane komisije mi smo 2011. napravili procjenu učinka niskougličnog e, gospodarstva do 2050. godine. No ciljevi koji su ustanovljeni u okviru Pariškog e, sporazuma također e, uzimaju u obzir i ovaj prag od 1,5 E, stupnjeva Celzijusa i to je nešto što se treba analizirati. Mislimo da je preuranjeno e, u tom kontekstu e, definirati ciljeve nakon 2030. godine jer ćemo u sljedećem razvoju imati više informacija na raspolaganju. S time se moramo baviti u okviru strategije na pola stoljeća. Kad Što se tiče određenih e, amandmana, implikacija 22, 23, 25, postavljamo se pitanje kakve će imati administrativne u, e, kakav će to biti administrativni teret i u okviru toga mjere koje se predlažu bi zapravo e, multiplicirale i udvostručavale neke mjere koje će se e, uspostaviti u okviru energetske unije. To bi također uključilo i ono što države članice žele napraviti na području i šumarstva i e, poljoprivrede. Tu onda možda imamo zapravo dupliciranje. A što se tiče dražbi, Naravno, to će za nas imati određeni administrativni teret, a što se tiče Lulu Cefa i godišnjeg e, izračuna i e, izvješćavanja, to je nešto što e, je znači upisano u naš prijedlog. Mi govorimo o tome da bi to trebalo napraviti u okviru pet godina. Isto tako imamo neka pitanja, institucionalna pitanja. U amandmanu 33 vidimo prijedlog da komisija treba čekati na izvještaj e, Europskog parlamenta. Mislimo da je to zapravo ide on kraj institucionalnog sustava Europske unije. Europska komisija ima znači ovdje e, pravo i kompetenciju e, zakonodavne inicijative i mislimo da bi ovo čekanje izvješća zapravo moglo se e, nekako promijeniti tu ravnotežu. Kad govorimo o prijedlogu što se tiče ograničavanju fleksibilnosti, putanji i tako dalje, mislimo da je to pokriveno u okviru e, područja primjene i sadašnjeg procjene, sadašnje procjene učinka a, mislim da ćemo tu imati sad e, politički izbor, iz, e, političke odluke e, koje će ući u igru i sa strane Europskog parlamenta i vijeća. Naravno imat ćemo pregovore oba su zakonodavca. Evo, to je ono što sam želio reći. Hvala vam. Hvala. Sada dajem riječ izvjestitelju da zaključi raspravu. Hvala, hvala gospođo predsjednice. Neću sada iskoristiti previše vremena, budući da ćemo imati na raspolaganju dovoljno vremena za raspravu sljedećih e, tjedana. No imam nekoliko komentara vezano e, na pitanja i komentare kolega. Prvo, ako e, kao izvjestitelj vide da EPP misli da, da idete predaleko, a e, SND misli da ne, ide, da ne idete dovoljno daleko, onda zapravo svačate da se nalazite negdje u sredini spekta i da ste na pravom putu što se tiče postizanja ravnoteže. No, razumijem određene stvari koje su kolege reke, rekle na neka pitanja vrlo dobro odgovorila komisija, a na neka pitanja su odgovorili i drugi kolege. Mislim da općenito postoji široka podrška linije koju sam ja izabrao. Trebamo vidjeti sad detaljno koji E, točno izričaj koji sam ja predložio dobar ili ne. No, to ne znači da moramo e, zanemariti to e, pitanje političkog izbora. Komisija je E, jasno to naznačila da imamo što se tiče znači e, troškovne učinkovitosti u okviru e, procjene učinka to je opseg u kojem na neki način se ja upisujem imaćemo teške izbore i ja sam započeo već svoje predstavljanje E, ističući hitnost e, ovog predmeta i koliko nam je malo vremena ostala. E, gospodine Juso, slažem se što se tiče apsorpcije, znači ovi ciljevi do 2050. godine uključuju mogućnost apsorpcije od strane šuma i tako dalje. Trebamo vidjeti kako možemo to proraditi malo bolje. Sa strane SND-a sam e, čuo riječi podrške, veselim se njihovim prijedlozima, gospođa Konečka je otišla, no mislim da postoji e, dobar razlog zašto sam napravio ovaj izbor ovakav kakav je u tekstu. E, tu znači E, ovu putanju sam izabrao jer postoji bojazan da ne ostvarimo svoje ciljeve od 30% do 2030. godine. Što se tiče 80% koje sam e, stavio u svoje amandmane za do 2050. godine, radi se o polazišnoj godini 2005. godini, još niste uvijek sa strane e, najambicioznijeg e, projekta. Isto tako Nekoliko primjedbi što se tiče Lulu Cefa, gospođa Kestinger, gospodin Lins, gospodin Lavija i drugi, te također Kristofer Fjaner su o tome govorili. Ako sam eh, nešto naučio ovom parlamentu unatrag nekoliko godina je da ne smijemo se nikad raspravljati o stablima i dovoditi to u pitanje. No, moramo reći da činjenica stoji da šume su tu i bez obzira tih velikih kapaciteta apsorpcije i hvatanja e, ugljika imamo i suočeni smo sa velikim e, problemima klimatskih promjena. Naravno, moramo u svakom slučaju imati ciljanje ja, najboljeg upravljanja šumama kako bi smanjili na najveću moguću mjeru emisije u atmosferu, no postavljamo si pitanje da li to moramo e, oduzeti od emisija u drugim e, područjima. Ja mislim da to ne bismo trebali napraviti. Ili ako da, onda zbilja e, u ograničenim količinama da što se tiče poljoprivrednog sektora, imamo poteškoće što, e, na području ublažavanja. No, svi sektori povećavaju emisije i moramo imati e, ambiciozne planove smanjenja. Ako to ne napravimo, imat ćemo probleme u budućnosti. Mislim da sam pokrio više manje sve teme. Joe Linen eh, ima dobru primjedbu vezanu uz ovaj fond. To bi možda bio još jedan dodatni administrativni teret. Da, to bi mogao biti slučaj. Moramo vrlo dobro eh, analizirati situaciju. Pitaćemo eh, emis, komisiju za mišljenje također. Trebamo vidjeti da li je moguće uspostaviti sa sustavom ETS-a. Kao liberal želio bih eh, da se birokracija smanji koliko je god to moguće. No čini mi se da ovo načelo i princip e, samog stvaranja fonda je dobar. Ako smanjimo e, birokraciju, a e, i dalje imamo koristi od fonda, onda bi on mogao biti dobar, dobro rješenje i mogli bismo imati vrlo pozitivne rezultate. Evo, ja ću sad tu zaključiti. Hvala gospođo predsjednice. evo informacije, znači rok e, za amandmane je 1. veljače u 12 sati podnošenja amandmana, a glasat ćemo u odboru 35. Imaćemo sljedeći sastanak odbora 30. i 31. siječnja. Sastanak počinje 30. u 15 sati. Hvala vam na pažnji.